Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Želim vam dobrodošlicu na odbor Ekon za ovo javno saslušanje. Dopustite najprije da pozdravim eh, povjerenicu Vestager i sve nazočne. Doista mi je jako veliko zadovoljstvo vidjeti da je ovo javno saslušanje privuklo toliku pozornost. Vas je oko 160 e, prijavljenih e, predstavnika nacionalnih e, tijela za tržišno natjecanje, poslovnih europskih nacionalnih udruga, pojedinačnih poduzeća, think tankova, tvrtki, sajtničkih tvrtki. Dakle, imamo veliki broj jako kvalificiranog slušateljstva i kao što znate, ovdje se bavimo davanjem ovlasti nacionalnim tijelima nadležnim za tržišno natjecanje radi učinkovitije provedbe pravila o tržišnom natjecanju. Tržišno natjecanje je od prioriteta Europskog parlamenta u našem godišnjem izvješću, izvješću Langen, koje je odobreno u siječnju 2016. godine, parlament smatra da postojeća tržišta o e, kaznama E, na pravne osobe mora biti dovoljno visoka da e, odvraća od počinjenja e, određenih dijela, te parlament treba uključiti ova pravila o kaznama u zakonodavne tekstove. Istovremeno u istom ovom izvješću govori se o neovisnosti nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja kao nečem od e, vrhovnog značaja. Dakle, imamo dokumentaciju koja vam je na raspolaganju s tim u vezi na ulazu u dvoranu. Također želim pozdraviti i autora ove studije koji je među nama. Namjera komisije je da, da dodatne ovlasti nacionalnim tijelima nadležnim za tržišno natjecanje je stoga nešto što parlamentu veliko cijeni. i toga smo odlužili suorganizirati javno saslušanje kako bismo raspravljali o prvim rezultatima javne konzultacije koja je za, koju je početkom godine pokrenula komisija. Nacionalna tijela za tržišno natjecanje su ključni partneri komisije za provedbu novih e, pravila o tržišnom nacenju. Kao što znate, do 2014. godine imali smo centralizirani model koji je izazvao određene nefunkcionalnosti glede pretrpavanja radom e, i obvezama Europske komisije od 2014 imamo, e, odnosno četvrta imamo nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje koji preuzimaju 85% odluka, odnosno donose 85% odluka koje se tiču tržišnog natjecanja. U međuvremenu e, europska mreža za tržišno natjecanje je stvorena i jako je dobro prihvaćeno što ovaj decentralizirani režim nacionalnih tijela za tržno natjecanje i mreža e, dobro funkcioniraju, međutim postoje neka pitanja glede razlika između nacionalnih tijela za tržišno natjecanje e, da li oni mogu groziti suradnju između nacionalnih e, tijela za tržišno natjecanje i nacionalnih pravila o tržišnom natjecanju. pitanja koja se postavljaju jesu e, tiču se razlika u financiranju, subvencioniranju tih tijela, u neovisnosti tih tijela, da li neka se bave isključivo tržišnom zaš... E, tržišnim natjecanjem ili isto tako i zaštitom potrošača. Što više, e, ova tijela ne raspolažu svim nadležnostima koje su potrebne da učinkovito provode e, svoje oblasti i da provode postupak kažnjavanja e, poduzeća koja ne poštuju tržno natjecanje. Dakle, imajući ću ovo na umu, organizirali smo za današnje saslušanje dva panela. Prvi će se baviti davanjem ovlasti nacionalnim tijelima, dakle NCA, a drugi panel bavit će se e, postupkom e, nagodbe. Prije nešto predam riječ gospođi Vestager, objačujem vam kako će se održati rasprava tijekom sastanka. Dakle, s obzirom na veliki broj sudionika, molim vas da razumijete da vjerojatno neće biti moguće za sve da uzmu riječ, no nastojat ćemo učiniti sve što je našoj moći da što veći broj sudionika dobije riječ. Tako da vas molim da vaša izlaganja ne traju više od dvije minute i naravno bit ćemo svi e, fleksibilni. Na stolu pred sobom imate e, listiće kojima možete nazlačiti da se želite javiti za riječ. Dakle, žuti obrazci su, tiču se prvog panela, a e, Obrazci ružičaste boje su za drugi panel. Konačno pustite da vas postim da imamo prijevod na 20 jezika i da se ovo sve emitira posredstvom interneta. sada predajem riječ povjerenici Vestager koja ima 10 minuta na raspolaganju da nam kaže kako stoji situacija sa savjetovanjem o tržnom natjecanju. Margaret, izvoli riječ. Najviše hvala predsjedatelju. Doista, sam, se veselim ovom saslušanju. Hvala vam na našem interesu i ne samo na tome, već i na snažnim preuzetim obima bilo da se radi o prikupljanju informacija, no i bilo da se radi o izvješću. Znate da su komisija i parlament e, zajedno radili na tome da ukažu na značaj toga svega. Zašto je to sve toliko značajno? Pa rad s komisijom i nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje e, je od, se ispostavilo jakom koalicijom. Broj odluka koje donose nacionalna tijela za tržišno natjecanje uveliko je prevazišao broj odluka koje donosi sama komisija. Sljedeći korak jako značajan kako bismo uvjerili naši sugrađani da mogu imati povjerenja u svoja e, tijela za nadzor tržišta i da se osigura osigura jednak pravila za sve sudionike na tržištu i pravedno tržišno natjecanje. Sada smo imali dakle to javno e, javnu konzultaciju koja je bila po mom mišljenju dosta uspješna i to što smo pitali u biti jest ovo što je sada predsjednik spomenuo. Najprije bavili smo time kako odlučiti da li da nacionalna tijela za tržišno natjecanje imaju jamstva da će biti neovisni, da će raspolagati dovoljnim resursima i osobljen, da li imaju odgovarajuće instrumente kako bi se borili protiv nepoštivanja tržišnog natjecanja, da li mogu nametnuti kazne koje su dovoljno e, od, e, odvraćajuće i da li e, se provodi e, dakle program e, pokajnički program S obzirom da imamo jedinstveno tržište i radimo i na jedinstvenom digitalnom tržištu, ovo se postaje tim značajnije. Postavili smo veliki broj pitanja i želim ovom prigodom zahvaliti svim onima koji su odgovorili na sva ta brojna pitanja, jer je to doista bilo od velike pomoći za, nas. Imali smo 181 ukupan odgovor. To su odgovori koji su nam uputili javna tijela, e, tvrtke, pojedinci, konsultantske, odvjetničke e, tvrtke, e, udruge potrošača također, naravno. Dakle, i drugi. Dakle, ovo je veliki broj i velika raznovrsnost organizacije ljudi koji su se odazvali na našu javnu konzultaciju. Naš opći pristup je, odnosno opći pristup ovome svemu je jako pozitivan. Dakle, imamo ili sporazum ili jak, jak, jako, jako složnost toga da NCA predstavljaju veliku pomoć za e, tržno natjecanje. Više od 50% ljudi smatra da NCA, dakle e, nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja su jako pozitivna. Što se tiče toga da li se može više toga napraviti, pa e, više od 75% sudionika ove anketi smatraju da se može više napraviti. Dakle, da e, nacionalna tijela zaštitu tržišnog nacanja mogu više napraviti ako im se to omogući. I to je jako dobra polazna točka dakle, za ovu raspravu da se vidi što se može napraviti. Zatim par e, informacija o tome koje mjere mogu pomoći nacionalnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja kako bi bila učinkovitija. Prvo pitanje bilo od ključnog značaja. Pita se da li jamstva za provedbu e, zakona o tržišnom natjecanju jesu u općem interesu potrošača tržišta Europske unije. To je sasvim jasno pitanje temeljnog značaja, jer to je jedna od onih stvari koje povremeno stvaraju sukobe između nacionalnih tijela i vlada. Ukoliko takvih sukoba nema s vremena na vrijeme, onda e, to može značiti da ta nacionalna tijela nisu dovoljno stroga. No, imajući to na umu, više od 75% e, sudionika su se složili, odnosno e, izrazito složili s tim da je ovo važan element. Također se tu i to ne zavezuje na šire pitanje, a to je kako demokracija funkcionira. Naime, jasno je da kad takva velika većina podržava neovisnost nacionalnih agencija, stvari dobro funkcioniraju. Drugo pitanje je, tiče se dovoljnih dostatnih resursa za obnašanje dužnosti. Ovdje insistiram na tome da nisu agencije te koje su govarali na ovo pitanje, no 85% smatra da su dovoljni resursi važni. Kada se govori o instrumentima za provedbu e, mjera, više od 85% što je iznimno visoko, smatraju da je važno imati odgovarajuće instrumente kako bi se otkrilo i istraživalo nepoštivanje pravila. Zatim, glede u dovoljnih oblasti za borbu protiv povreda tržišnog, pravila tržišnog osamdeset 80% e, sudionika smatra da je to jako važno. I konačno, pitanje politike nagodbe i postupka nagodbe, da li treba imati odgovarajući postupak i e, politiku oprosta. 82% e, sudionika smatra da je ovo važna stvar. Dakle, ovo su sve jako važne, važna polazišta i elementi koji nas mogu motivirati da dalje obradimo ova pitanja. utjecaj zakonodavnog djelovanja Europske unije po ovom pitanju pa ima veliki broj ljudi koji smatraju da bi to bilo eh, jako dobro za tržno natjecanje i da bi to pružilo pravnu sigurnost za poslovne subjekte eh, da bi se tako smanjio trošak za njih eh, i veliki postoji, veliko ohrabrenje postoji da se usklade e, mjere na različitim državama članicama po tom pitanju i isto tako e, se smatra da za gospodarski rast i e, klimu ulaganja veliki broj ljudi kaže da bi takve mjere bile dobre dakle za gospodarski rast i ulaganja. Naravno tu su i druge teme obrađene Mislim da je jedna od važnijih stvari e, želja da se napravi uspostavi ravnoteže između stvari. S jedne strane jaka i jasna provedba mjera, a s druge strane jače e, postupovne, jača postupovna jamstva također. To je sve naravno jako lako razumjeti zašto se dobivaju takvi odgovori na određena pitanja. Također traži se veća usklađenost između europskih, e, ev, unutar europske mreže o tržnom natjecanju glede provedbe europskog zakona o tržnom natjecanju i to je jedna od stvari kojom se treba baviti u buduće kako napraviti ravnotežu između tih inicijativa. A na pitanje koje inicijative treba pokrenuti, 64, odnosno skoro 65% preferira da se djeluje i na europskoj i na nacionalnoj razini. Samo 19% preferira djelovanje samo na razini Europske unije, a 8% smatra da je najbolje da se djeluje samo na nacionalnoj razini. To je, po mom mišljenju, također jako pozitivna stvar, jer ukazuje na razumijevanje, odnosno na potrebu da Europska unija radi zajedno sa nacionalnom razinom, odnosno s državama članicama po ovom pitanju. Tako da odgovori koje smo dobili ukazuju na jasno razumijevanje pitanja i jasnu jasno izrazenu želju za europsko i nacionalno djelovanje, zajedničko djelovanje. Ja se nadam da će vam to pružiti dovoljan materijal za razmišljanje. Jedan od izazova s kojim smo suočeni jeste naravno vođenje još e, boljih e, razgovora sa nacionalnim ministarstvima. Samo devet nacionalnih ministarstava i država članica odazvalo se i odgovorilo na ovu anketu, većina njih pozitivno, no mislim da ipak imamo još dosta posla kako bismo uključili i članove vijeća u pripremi ovog rada. Zaključno mislim da je ovo javna konzultacija pokazala da je rad koji smo do sada obavili jako dobar, a kao drugo da ima prostora za napredovanje koji je na konstruktivan način opisan i e, ovo današnje saslušanje će nam svakako e, dati svoj doprinos. Eto, ja mislim da je ovo e, sažetak onoga što sam vam imala reći, a ovo e, javno saslušanje bilo jako dobro i jako konstruktivno. Hvala. Ovo je zaista jako dobro i obećavajuće. Mislim da smo dobro počeli. Hvala puno Margarete. A sada ćemo preći na prvi panel i naše prve govornike. Da, znamo da eh, povjerenica Vestager eh, mora otići sada i stoga će nam eh, generalni direktor glavne uprave za tržišno natjecanje biti predsjedavajući od sad, dakle za ovaj prvi panel. Honorable uh, Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na ovaj prvi panel koji će se održati ovog jutra i koji će biti posvećen provedbenim e, ovlastima tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. A kao što je Budući da je povjerenica Vestager morala otići, želim naglasiti da je javna konzultacija potvrdila da nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja nemaju uvijek tu neovisnost ili resurse da bi učinkovito primjenjivala pravila za zaštitu tržišnog natjecanja, a također ova tijela nemaju na raspolaganju instrumente za otkrivanje i zaustavljanje povreda prava od strane poduzetnika. Ovo je bitno e, i za e, sama nacionalna tijela e, politike tržišnog natjecanja, ali isto tako i za primjenu ovih politika na razini Europske unije. Zato nas zanima čuti vaše mišljenje, da nam kažete što vi smatrate problematičnim i na koji način bismo najbolje se mogli boriti protiv problema. Kako bismo otvorili eh, raspravu, pozvali smo uvodničare koji eh, su eh, osobe koje predstavljaju potrošačke udruge, OECD, nacionalna tijela za tržišno natjecanje kao i poslovanja. Imali smo i predstavnika sindikata. Nažalost, e, on se razbolio, tako da, e, nažalost, neće moći biti sa nama. Mi mu naravno želimo da se što prije oporavi. E, ovdje ćemo najprije čuti gospođu Kani Fernandez, koja radi u Briselu E, na pitanjima politike tržišnog natjecanja. Tu ima jako veliko iskustvo i također je podpredsjednica e, Američke udruge odvjetnika za tržišno natjecanje. I ona će nam također govoriti o svom iskustvu unutar e, Europske mreže tijela za zaštitu tržišno natjecanje. Gospođa Monik Goens e, je e, generalna direktorica Beuka i predstavlja 41 udrugu e, potrošača u 31 državi državi. Gospođa Goens predsjedava i transatlantskim dijalogom mreže Europske unije potrošača i predstavlja BEUK E, na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Profesor Frederik Ženi je profesor ekonomije na e, školi ESEC u Parizu, predsjedava i odborom za tržišno natjecanje OECD-a, a prije je bio izvršni e, direktor u Ujedinjenom kraljevstvu, a također je bio i jedan od sudaca na kasacionom sudu u Francuskoj i predsjedavao je i ratnom skupinom Svjetske trgovinske organizacije za tržišno natjecanje. On ima jako veliko iskustvo u ovom području i radio je kao savjetnik u mnogim zemljama u razvoju gdje ih je savjetovao o pitanjima tržišnog natjecanja. E, gospodin e, Keserauskas predsjedava e, vijećem za tržno natjecanje u Litvi i prije toga je radio kao savjetnik u Jedinom kraljevstvu i kao odvjetnik u Vilniusu. Zatim profesor Giorgio Monti koji je profesor na Europskom sveučilištu u E, Firenci e, predaje tržišno natjecanje i isto tako je jedan od osnivača antitrust foruma koji okuplja i stručnjake u ovom području kao i nevladine organizacije. On je također autor mnogih e, radova koji su objavljeni na temu tržišnog natjecanja. Veliko zadovoljstvo mi je što ovdje sa nama imamo ove uvodničare i Sada ih e, molim da preuzmu riječ. Najprije gospođa Fernandez i svaki od njih ima na raspolaganju šest minuta. Hvala najljepša. Dame i gospodo, vrlo dobro znate da e, je za poslovanje pravna sigurnost e, jako bitna. Ako ona ne postoji, onda ulaganja nisu moguća. U Europskoj uniji poduzeća koja posluju u dvije ili više država članica moraju znati da njihove poslovne inicijative, bez obzira na to da li su unilateralne ili kolektivne, će biti procijenjene na isti način u cijeloj Europi. Nažalost, to nije slučaj danas. Vrlo dobro znamo da članci 101 i 102 ugovora o funkcioniranju Europskoj uniji se ne procjenjuje na isti način u svim državama članicama, niti tijela za tržišna natjecanja u državama članicama imaju iste ovlasti za provedbu tih istih e, članaka. Zbog toga ovaj pravni sustav se ne primjenjuje na isti način u cijeloj Europskoj uniji, a to nije dobro za zaključenje e, e, unutarnjeg jedinstvenog e, unutarnjeg e, tržišta i naših ciljeva. Mi moramo imati načela učinkovitosti i jednakosti u svim državama članicama, te stoga usklađeno e, zakonodavstvo će smanjiti ne samo pravnu nesigurnost, već će isto tako povećati učinkovitost i povjerenje u istrage o antitrastu. Ja smatram da je ključno dati ove ovlasti e, tijelima za tržišno natjecanje. U kontekstu e, eventualne revizije uredbe 1 e, iz 2003. godine sve države članice moraju zajamčiti neovisnost tijela za tržišno natjecanje kako bi oni imali instrumente za obavljanje svojih dužnosti. Moramo jasno definirati minimalne dužnosti tijela za tržišno e, natjecanje kako bi oni mogli ispravno primjenjivati članke 101 i 102 koji bi bili ovi minim, koji bi bili minimalni zadaci ovih tijela za provođenje pravila o tržišnom natjecanju. Kao prvo što se tiče same provedbe na individualnim, u individualnim slučajevima, mislim da Europska unija mora uskladiti materijalna pitanja, jer iako to djeluje iznenađujuće, države članice se ne mogu složiti oko toga tko ima pravo kažnjavati poduzeća za kršenja pravila iz članaka 101 i 102. To je zbog toga što sam koncept poduzeća e, kao e, područje primjene za e, tvrtke, glavne tvrtke i njihove filijale nije jasno određeno niti jednako u cijeloj Europskoj uniji a to je jako bitno kada se radi o davanju ovlasa istrage, naročito e, digitalne istrage koje nisu dozvoljene u nekim državama članicama. E, jedno postupanje se može oštro kazniti u jednoj državi članici, a ne kažnjavati se u drugoj državi članici. Sva tijela za zaštitu tržišnog natjecanja trebaju biti u potpunosti e, neovisna. Moraju biti proaktivna i e, moraju primjenjivati politiku vlade koja će na minimalan način utjecati na tržište. Sve, sva tijela moraju imati e, ovlast žaliti se na određene e, uredbe ukoliko smatraju da se da nisu u skladu s pravilima tržišnog natjecanja. I isto tako jako je bitno surađivati unutar mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u cijeloj Europi. E, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja nikako ne smiju ograničiti njihovu suradnju unutar ovog e, okvira samo na pravo e, obrane poduzeća ili pojedinaca. Države članice moraju zajamčiti da njihove agencije za zaštitu tržišnog natjecanja imaju odgovor, imaju relevantne resurse za rad kako bi mogli obavljati svoje dužnosti. Sva ova tijela moraju E, moći učinkovito se boriti protiv kartela, što znači da, po mom mišljenju, svi moraju usvojiti e, takozvane pokajničke programe, o kojima neću sada detaljno govoriti. Zato je nužno da ta tijela budu e, neovisna i da imaju na raspolaganju odgovarajuće resurse. Članak 35. uredbe e, prve iz 2003. godine e, nameće obvezu državama članicama da imenuju e, agencije za, za zaštitu tržišnog natjecanja a u posljednjih deset godina vidjeli smo da ovaj zahtjev iz uredbe nije dovoljan za jamčenje usklaženog sustava, stoga bi nova uredba trebala nam e, zajamčiti e, bolju harmonizaciju ovih tijela. To su veoma e, konkretni primjeri onog što možemo učiniti za bolje funkcioniranje. Države članice također moraju pružiti ovim tijelima način za procenu njihovog rada, e, moraju znati e, koji je učinak njihovih intervencija, na primjer sudskog gonjenja e, ili prijava a i na kraju moramo reći da e, je jako bitno raditi na dobrobiti e, potrošača u okviru sadašnje uredbe 1 iz 2003. godine. Moramo uključiti jasno pozivanje na dobrobit e, potrošača kao cilj provedbe propisa o tržišnom natjecanju. To bi pomoglo boljoj provedbi odredbi za tržišno natjecanje, a ne bi služilo samo političkim ciljevima, već bi nam pomoglo u usklađivanju provedbe u cijeloj Europskoj uniji. Hvala. Ako vas mogu samo zamoliti da ne govorite duže od šest minuta, jer e, to je već nešto više od prvobitnih pet minuta koje kojima smo se dogovorili. Dodao sam još jednu minutu na to zbog toga što predstavnik sindikata nije tu. Gospođa Gojens. Hvala, potrudit ću se. Velik <clears throat> broj udruka potrošača izrazio je interes za ovu javno saslušanje i želim reći da su udruge za mm, zaštitu potrošača zainteresirane za ovu temu i e, slažem se s mojom prethodnicom koja je rekla da u osnovi se ovdje radi o dobrobiti e, samih e, potrošača i kada dolazi do kršenja to tržišnog natjecanja to ide na uštrb potrošača. Europski potrošači trebaju jako i ambicioznu politiku tržišnog natjecanja koja će ili prekinuti E, ili e, prestati sa dakle e, kršenjem prava. Jednostavno želim naglasiti da je to vrlo važan aspekt tržišnog natjecanja koji se često zanemaruje, a koji nije ovdje tema. Kada imamo provjeru stvarne situacije vidimo da je primjena same provedba same politike zaštite tržišnog natjecanja nedostatna i da često dolazi do kršenja. Često potrebno je puno vremena kako bi se problem ustanovio i rješenje našlo. U cijeloj Europi je takva situacija u nekim zemljama više nego li u drugima jer nema dovoljno resursa vidimo da postoji puno preklapanja između različitih tijela koje trebaju kontrolirati ponašanje na tržištu. Kao predstavnici potrošača radimo sa različitim predstavnicima e, potrošača, sa različitim regulatornim tijelima energetike i tako dalje. I često vidimo da postoje manjkavosti. Ali većinom te e, tijela rade zasebno, a e, te ne udružuju se u e, ujedinjavanju e, njihovih ograničenih resursa. Isto tako, pristup im je različit. Kršenje u jednoj zemlji ne predstavlja kršenje u drugoj zemlji, a i rješenja koja se daju nisu uvijek ista. Na koji se način situacija može poboljšati? Moram reći da ovdje neću govoriti kao pravnica, već ću pokušati dati neka praktična rješenja. Među nedovoljno eksploatiranim instrumentima već dugi niz godina jasno je da bi suradnja bila ta koja bi mogla poboljšati provedbu političke eh, tržišnog natjecanja. Sa stanovišta potrošača smatramo da bi suradnja tijela za tržišnog natjecanja mogla zaista mogo naučiti kada bi surađivala sa drugim tijelima koji nadgledaju eh, recimo eh, energetsku politiku to je nešto što bi bilo dobro i sve nužnije. Tržišta se razvijaju, a modeli poslovanja također postaju drugačija u današnje vrijeme, evaluiraju i e, morate biti upoznati e, sa recimo pitanjima energije ili e, farmaceutskih aspekata ako želite na primjer se nositi sa ponašanjem ogromnih primjerice farmaceutskih firmi ili e, distributera energetike. I isto tako puno je vezano za udruge potrošača. One znaju puno o tome što se e, odigrava na tržištu, oni primaju žalbe potrošača i imaju stručna znanja o tome kako se može definirati e, šteta po potrošače, a isto tako imaju zaista ogroman kontakt s potrošačima, a u nekim zemljama njima se više vjeruju živaju bolji ugled nego li neka od nadzornih tijela. Stoga bi bilo dobro surađivati s udrugama potrošača i pokušati e, dobiti najbolje moguće sa kombiniranjem resursa. Takav pristup dao je dobre rezultate u Italiji, Nizozemskoj ili Ujedinjenoj kraljevini. Ono što mi vidimo s stavova udruge potrošača jest da kako tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, tako i udruge potrošača nekako ne žele raditi zajedno. A mi im jednostavno kažemo pokušajte to učiniti. Pokušajte uspostaviti povjerenje najprije na neformalan način da vidite kako je moguće raditi zajedno, kako bi se poboljšala provedbe politike tržišnog natjecanja. I to će se odraditi na tržištima. Moglo bi se za početak jednostavno održati zajednički sastanak jednom godišnje. Bilo bi dobro da udruge za zaštitu potrošača znaju koje su prioriteti tih nadzornih tijela kako bismo mi e, iz udruga potrošača znali e, gdje staviti težište prilikom istraga i naglasiti dakle bit e, toga u politikama provedbe. Još moram dodati da je zaista važno da tijela zaštitu tržišnog natjecanja i za zaštitu potrošača rade zajedno u cijeloj Europi. Znamo da ne postoji ravna javna rasprava i konzultacije, ali znamo da sada postoji europska e, mreža za tržišno natjecanje koja e, provjerava situaciju redovito i mislimo da bi bilo dobro da se i mi u nju uklopimo. Hvala lijepa. Sada profesor Ženi kao sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ja bih se usmjerio na tri točke jer se one govore o učinkovitosti i neovisnosti i funkcijama tijela za tržno natjecanje kao i njihovim financijskim sredstvima. Velika većina toga što ću reći zasniva se na velikim raspravama koje su se vodili u OECD-u, ali radi se o mojim stavovima, a ne onima iz OECD-a. Prije početka spomenut ću tri metodološka aspekta na koje e, treba obratiti pozornost. Prvo što mi smatramo učinkovitosti e, agencija za tržišno natjecanje. Možemo tu uključiti razne aspekte od toga koliko to e, košta do toga što oni pokrivaju, ali moramo imati, uzeti u obzir da su neki se potrebni jer ne može se sve raditi nužno istovremeno. Nadalje, moramo se postaviti pitanje želimo li imati sustav zakona o tržišnog natjecanja koji će biti učinkovitiji ili pak e, same e, zakone, odnosno sama tijela koja će biti učinkovitija. I tu moramo napraviti određene ustupke jer jedno može u određenom času biti bitnije od drugog. Dakle, moramo to uzeti u obzir i na posljedku kako izgledaju te, e, te agencije za zaštitu tu tržišnog natjecanja. One su različite od zemlje do zemlje i zaista ne postoji jedinstven format. U Europskoj uniji države članice su različitih dimenzija i ta tijela također mogu biti vrlo različita. budem li se sada osvrnuo na neovisnost, bit ću vrlo kratak, postoje dvije dimenzije neovisnosti koje moramo razmotriti. O jednoj smo govorili, a to je da vlada i javne vlasti ne bi e, trebale izdavati naredbe ili kažnjavati e, agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. U Portugalu e, primjerice su e, ti e, modeli napušteni, dakle više politika tim ne rukovodi, ali u nekim državama to i dalje postoji. Što se tiče članova Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, one nemaju nikakvih posticaje da zadovoljavaju potrebe poslovnog e, svijeta ili pak države. E, treba jako paziti na sukob interesa, ne samo dok su članovi članovi tog tijela, već i nakon što prestanu biti članovi tog tijela. Mislim da se ovim pitanjem nije bavilo u detalje, ali e, treba vidjeti te ljudi mogu e, dobiti bolje mjesto nakon što rade na, u toj agenciji, a e, to se mora proučiti. E, u Njemačkoj to nije slučaj jer jednostavno takva promeđa poslije nije moguća. To je možda moguće rješenje koje može biti dobro za neke zemlje, ali ne i za druge, ali treba ga uzeti u obzir trebaju, kakve funkcije trebaju imati te ta tijela jednu jedinu funkciju ili više različitih funkcija. Vidjeli smo da je to različito u različitim zemljama. U mnogim zemljama e, su skrenuli u zaštitu potrošača, e, u drugima ne, a postoje i prednosti i nedostaci takvog pristupka, dakle nema jedinstvenog rješenja. Prednosti su, e, da je možda e, relevantnije za e, agencije zaštitu tržnog natjecanja da nadziru i opskrbu i potražnju na tržištu. S druge strane, to omogućuje i veći broj instrumenata i kada gledate na tržišno natjecanje u financijskom sektoru, jasno je da mogu postojati problemi s tržišnim natjecanjem u financijskom sektoru koji nemaju nikakve veze sa kršenjem e, tržišnog natjecanja, već sa nekim aspektima vezanim za potrošače. Postoje također i nedostaci među kojima postoji rizik da e, svaka od takvih mjera politike e, može imati negativne aspekte, odnosno utjecati na druge aspekte na primjer da se e, jedan aspekt više financira nego li drugi ili pak da dolazi do utjecaja u zakonodavnom smislu. Što se tiče pak reguliranja sektora, mislim da je ovdje logika više manje ista, osim što postoje e, neke aspekti vezani za samo izvršavanje tih funkcija. Što se pak sredstava tiče, e, odnosno resursa, e, i s jedne strane količina financijskih sredstava, moramo reći da e, ne postoji jedinstven format jer je situacija u Europi različita od zemlje do zemlje. No postoje također i e, aspekt neovisnosti izvora sredstava. I jasno je e, da e, na da tijela Agencije zaštite tržišnog natjecanja ne smiju se djelomično financirati iz kazne koje nameću, a to i dalje postoji u nekim zemljama. U Italiji ili u Portugalu postoji e, model vezan za te naknade kojima se može omogućiti određena neovisnost agencije. A također proračun treba biti autonoman kako bi sama agencija za zaštitu tržišnog natjecanja mogla sama njime upravljati, primjerice i izabrati s kim e, svoje suradnike. A, a parlament koji bi e, dodijelio E, sredstva odnosno proračun samoj agenciji za tržišno natjecanje ne bi nužno značilo da oni ne bi bili potvrnuti utjecajem politike. Hvala lijepa. Gospodin Kazarovski. Hvala što ste mi dopustili da predstavim svoje mišljenje. E, imao sam e, dva komparativna iskustva, jedno je bilo jako dobro financirano, a dok je drugo bilo dosta e, siromašno. Tako da ću vam prikazati neke od svojih iskustava. Jedan razlog zašto je zakon tržišnom natjecanju, mislim, zakon tržišnom natjecanju je dobar za tržišno natjecanje, za potrošače, za poduzeća i tako dalje. I to je ovo, zato se zalažu e, izabrana tijela i lica poput e, Europskog parlamenta. mladi naraštaj i mladi stručnjaci koji ulaze u e, ta nacionalna tijela nećete ih uspjeti zadržati ako e, oni ne vide da mogu e, biti uspješni u svom radu, odnosno da je njihov rad takav da luči uspješne rezultate. Ja ću vam pokazati kako se može E, reći vam nešto o neovisnosti i o utjecaju tih nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Dopustite da započnem sa neovisnošću. Ne želim reći da oni trebaju postojati e, negdje sakriveni. Ne, ovdje govorimo o neovisnosti njihovog djelovanja glede e, njihovog rada. Dakle, treba spriječiti bilo koga da se upliče u pojedinačne slučajeve, a mi kao malo tijelo, imali smo takve iskustava, ali istovremeno moraju biti i odgovorni. A to je nešto o čemu se ne govori u ovim raspravama. Naime, odgovornost je moguća jedino ako je netko neovisan do te mjere da može donositi neovisno svoje odluke. Neovisnost je dobra za provedbu, jer samo na taj način se može odlučivati na temelju pravih vrijednosti Treba se osvrnuti na tijela za tržišno natjecanje u Europi, kao što je to i rekao kolega Ženi. Sva ta nacionalna tijela nisu jednaka, neki su sastavni dio ministarstava, neka su odgovorna vladama, neka u potpunosti neovisna. Ovim želim reći da pravni status tih tijela može biti različit, no ono što doista trebamo znati jest da li su ta takva tijela doista neovisna. Ja sam napravio e, razliku između pravnih tijela i doista neovisnih, jer prava neovisnost je ono što se doista traži. A to će ovisiti o političkoj kulturi dotične zemlje, a politička kultura razlikuje se od zemlje do zemlje. U mojoj zemlji, za razliku od nekih drugih, u kojima sam radio i živio, nije neobičajno da političari javno komentiraju određene predmete i iz tog razloga tijela poput naših trebaju imati veću pravnu sigurnost i neovisnost. Dakle, tražeći pravu neovisnost, da li to znači da pravna neovisnost nije važna? Naravno da jest. Naime, pravna jamstva neovisnosti su referentna točka na koju se kasnije možemo osloniti s tim u vezi svaka mjera razne Europske unije koja bi mogla, a nadam se da će biti donesena, treba biti što je moguće konkretnija kako ta mreža, e, kako takva mjera ne bi bila, ne bi pružila mogućnost političarima da je zaobilaze. A sada prelazim na jako osjetljivo pitanje financiranja. Naime, to je osjetljivo pitanje jer e, nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja bave se restrikcijom e, tržišnog natjecanja i javnog tržišnog natjecanja. Dakle, čak i ako imaju jamstvo da su neovisnost, neovisni, njihova neovisnost mogla bi dovedena u pitanje ako bi određeno ministarstvo htjelo dakle, donijeti mjere odmazde, da ih tako nazovem, protiv eh, takvog neovisnog tijela koje je eh, dovelo pitanje praksu određenih eh, državnih tvrtki. Ja predlažem da imamo još barem dvije dodatne E, dodatna pravila kako bismo zašli takva tijela. Prvo, da se ukloni ili minimizira mogućnost proračunske odmazde, na primjer kada određena vlada nije zadovoljna mjerama koje donosi e, tijelo za tržno natjecanje protiv državnih tvrtki, a drugo autonomno i učinkovita uporaba tih fondova. Tijelo tržišno natjecanje mora imati na raspolaganju veću e, fleksibilnost kada se radi o, na primjer, određivanju plaća ili drugim e, uporabama sredstava. A to nije na raspolaganju, dakle, zapošljava se neiskusne ljude, što nije zadovoljavajuće. Evo, zaključno ću reći sljedeće. Učinkovita provedba tih mjera mora biti E, što je jača moguća, pružiti pravnu neovisnost, no ta neovisnost mora biti provedena, ne samo donesena. Zatim, moraju biti na način financirani, te konačno neovisnost i adekvatna financijska sredstva moraju biti kombinirana naravno s jasnom odgovornošću tih tijela. Hvala. Najprej hvala i vama. Prije no predam riječ profesor u koji je zadnji govornik. Podsjećam vas da ćemo riječ dati nakon sudionika panela svima vama kako biste se prijavili ako želite uzeti riječ molim vas da popunite obrazac kako bismo vas eh, mogli prozvati u datom trenutku. A sada profesor Monti, izvolite, imate riječ. Hvala, dobro jutro. Hvala vam na prigodi koju mi pružate da sudjelujem eh, u ovoj raspravi. Ja ću iznijeti tri observacije. Prvi komentar tiče se utjecaja koji je uredba jedan imala nacionalna tijela. Mislim da od 2014. godine 85% eh, odluka su donijela nacionalna tijela, što ukazuje na značaj nacionalnih tijela. Ako se pobliže promotri uloga NCA-a prije uredbe 1 vidi se da prije još nego što je stupila na snagu ova uredba nacionalna tijela zaštitu e, tržnog natjecanja bila su jako aktivna u provedbi e, zaštite tržnog natjecanja. Prije i nakon 2004. godine postojali su lokalni teli i lokalni sporazumi Kao drugo, provedba europskog zakona paralelno s nacionalnim lagodnom koja je predviđena uredbom 1 nema nikakva utjecaja na substantivnu analizu ili na kazne. Treće, u određenim zakonodavstvima uviđa se da pola, ako ne i više od pola odluka nacionalnih tijela tiču se samo nacionalnih nacionalne razine, a ne sukoba između država odnosno preograničnim. Što to se znači? Kao prvo mislim da je važno imati na umu da nacionalna tijela su aktivna kako bi učinila europsko tržište e, konkurentnijim čak i prije modernizacije. Aktivnosti NCE-a su dakle e, nedovoljno sagodane glede utjecaja na zakon o tržišnom natjecanju. Zatim, ako razmišljamo o novoj direktivi koja će dati nove ovlasti nacionalnim tijelima to će ovisiti da li se primjenjuje nacionalno ili europsko, pravo. on that aspect of work of the competition authorities. So one... U svakom slučaju, ovaj, e, nešto o čemu se može raspravljati jeste da se vidi da li treba primjenjati europsko ili nacionalno zakonodavstvo. još jedna stvar, skoro sve e, sva nacionalna tijela imaju mogućnost nametati e, kazne za protukonkurentno tržišno djelovanje. To znači da e, se kada imamo, kada se istražuje kartele i kada ih istražuje nacionalna tijela, tu se nepotrebno rasipaju sredstva. Evo, na primjer, kartel e, na cvijeće imali smo, to se ticalo četiri, četiri države i e, sav je posao rađen u četiri države neovisno, a bilo je vjerojatno e, bolje da se to sve primijenilo, da se sve radilo samo u jednoj zemlji koja bi pokrila sva četiri zakonodavstva. Po mom mišljenju, ova ovlast bi bila dobra za Europsku uniju. Druga stvar koju želim reći je da rasprava eh, o oblastima za donošenje kazni je važna, ali postoji još jedna oblast koja je bila dobra za nacionalna konkurentna tijela, a to je da se donose odluke o nekršenju. U tim situacijama kako stoji zakonodavstvo u Europi, nacionalna tijela nisu E, ovlaštena da donose pozitivne odluke u slučaju nekršenja prava. Možda bilo dobro da se omogući da se tako što radi. Moj treći komentar je sljedeći. Želim, bilo bi dobro vidjeti kako napraviti najbolju optimizaciju između e, nacionalnih tijela. Kao što ste čuli, mreža tijela za tržišno natjecanje je otvorila kanal komunikacije. Ova mreža nema dovoljnu razinu odgovornosti ono što želim eh, reći danas jeste kako pojačati koordinaciju. Jasan primjer jeste konkurencija triju eh, nacionalnih tijela za eh, online rezervacije. Ovdje su tri tijela radila, došla do tri identična zaključka i sve ih je, svi su priznati osim od strane jednog. Tu treba vidjeti, tu su zaključci da li, da je, treba vidjeti da li je koordinacija bila optimalno rješenje ili bi bilo bolje da se umjesto tri tijela ovim pitanjem bavilo samo jedno. Drugo pitanje, da li sva tijela za zaštitu moraju, da li se uvijek moraju složiti e, oko prakse, dakle pravna sigurnost je jedna stvar, no e, to je također i mogućnost e, donošenja različitih poruka, odluka Evo moj današnji doprinos za eventualnu reformu postojećeg sustava. Hvala lijepa i hvala svim e, uvodničarima na ovim e, jako dobrim izlaganjima koji će sigurno poteknuti daljnju raspravu. Malo prije rečeno da ćemo dati riječ i zastupnicima Europskog parlamenta i drugim sudionicima ovog sastanka, no za sad imamo e, najveći broj zahtjeva za riječ e, od strane zastupnika Europskog parlamenta, tako da ćemo početi s njima, ali znajte i vi koji ste tu prisutni da se možete javiti za riječ tako što ćete ispuniti karticu koja je pred vama. Prvi zahtjev za riječ nam je došao od gospodina Ludeka Nidemajera. Imate dvije minute na raspolaganju. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću postaviti jedno pitanje vezano uz neovisnost. Tu postoje dva načina za ostvarivanje neovisnosti. Jedan i drugi način su bitni. E, jedan je povezan uz zakon, drugi je veoma teško postiziv. Mi moramo uspostaviti ravnotežu između nadležnosti i odgovornosti e, tijela za tržišno natjecanje, ali istovremeno ne smijemo zaboraviti ni e, poduzetnike, te moramo ojačati predvidljivost kao i rokove u u kojima se donose određene odluke. Zatim mislim da svi znamo koliko je tržišno natjecanje bitno kao i sloboda odabira i to je ono čemu svemu svi težimo. Istovremeno u Europskoj uniji imamo mnoga pravila kojim se zabranjuje tržišno natjecanje, kojim se ograničava jedinstveno tržište i dovodi do fragmentacije, naročito na području energije, E, prevoza e, putnika, e, željeznica i tako dalje. Ali vratimo se mom pitanju. Što se tiče izvješća o tržišnom natjecanju iz prošle godine, vidim da je digitalna ekonomija energija vrlo bitna, kao i područje oporezivanja. Mislim da je ovo treće područje, područje na kojem nadzorna tijela ulaze u e, sukob o kojem je govorila povjerenica na samom početku, jer ovo područje oporezivanja dovodi u pitanje i neke od politika vlada država članica o oporezivanju. Zato nacionalna tijela moraju biti potpuno neovisna u ovom pitanju kako bi e, mogla biti učinkovita. Hvala. Sljedeće intervencija. Gospodin Alfred Sante, dvije minute. Hvala. Moje pitanje je sljedeće. Ne znam zapravo je li sada pravo vrijeme za održavanje ove debate. Sa političke e, perspektive mi krećemo se ka e, decentralizaciji e, politika, centralizaciji e, politika tržišnog natjecanja i ujednačavanju pravila za tržišno natjecanje u Europskoj a to je osjetljivo e, kada vidimo rezultate koje smo do sad postigli glede odnosa između e, država članica, e, centralizirane birokracije u Briselu i tako dalje. Zato se pitam je li politički govoreći ovo pravi trenutak za ovakvu raspravu. Ako govorimo o ovom pitanju u kontekstu nacionalnih e, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i birokracije u Briselu. Moramo postići ravnotežu. Najprije možete reći da se ovim pitanjima u tijelima za e, zaštitu tržišnog natjecanja bave i oni koji bi trebali braniti tržišno natjecanje i oni koji bi trebali suditi drugima za povredu pravila tržišnog natjecanja. Zato moramo jasno e, reći koja pravila će se primjenjivati na primjer na državne potpore i ne može to biti samo jedno rješenje koje će se primjenjivati u svim državama članicama. E, moramo imati jedan novi pristup koji će biti otvoren i koji će uzeti u obzir i oporezivanje na nacionalnim razinama. Ovo su sva pitanja vezana uz e, centraliziranu birokraciju Brisela i rad samih tijela za tržišno natjecanje, ali istovremeno ovo bi bilo važnije za raspravu s u ovom trenutku, nego e, čisto rasprava o nadležnostima tijela za tržišno natjecanje. Hvala. Sljedeći gospodin Bentloke u ime ECR-a. E Dvije minute. Hvala. Gospodine predsjedavajući, ja također imam jedno pitanje koji se tiče neovisnosti tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. I želim se usredotočiti na e, proračunsku neovisnost e, ovih nacionalnih tijela. Govorim o resursima s kojima ta tijela raspolažu. Mogućnostima napredovanja za zaposlene ovih tijela koji jer te mogućnosti napredovanja mogu utjecati i na njihovo donošenje odluka. Veoma često države financiraju oba nadzorna tijela, a ponekad se i same vlade e, nađu, e, budu predmetom istrage e, tijela za tržišno natjecanje. Naprimjer, u Njemačkoj je takav jedan slučaj vrlo poznat. Bez obzira na e, istragu koja se e, provodi mislim da je uloga e, same države i nadležnost tijela za tržišno natjecanje veoma bitna. Ovdje je Frederik Jenny govorio o pitanju financiranja, ali nije ulazio u detalje. Mislim da je to bilo veoma zanimljivo izlaganje, pa bih htio čuti nešto više detalja o tim inovantnim načinima financiranja. Ovdje naročito mislim na pravne postupke koji nam mogu omogućiti da utvrdimo e, vrijednost o kojoj se radi. Zar ne bi e, tijelo za tržišno natjecanje moglo biti nadležno za utvrđivanje vrijednosti kada dođe do spora. E, zar ne bismo mogli tražiti e, javno financiranje jer na taj način bismo mogli razdvojiti političke interese e, pitanja tržišnog natjecanja i interese države kao i državnog proračuna. Hvala. Sljedeće javljanje za riječ, gospodin Sven Gigot e, u ime Zelenih. Izvolite. Zahvaljujem. Imam jedno pitanje koje se tiče neovisnosti. Želim to uputiti uvodničarima. Na europskoj razini postoji barem jedan problem neovisnosti politike tržišnog natjecanja. Kada govorimo o prelazu sa e, javnih, javnog sektora u privatni sektor. Europski službenici rade po takvim pravilima da ne mogu raditi na onim predmetima koji se tiču komisije, ali mogu raditi na sličnim predmetima ako žele preći u e, privatni sektor, a istovremeno mogu zadržati zamrznuti ugovor u Europskoj komisiji, što dovodi do sukoba interesa i to je sasvim očito u ovakvim situacijama. Možete li mi objasniti na koji način je ovo riješeno u e, državama članicama? Je li pronađeno neko bolje rješenje protiv ovog e, učinka prelaska iz javnog u privatni sektor i koje rješenje vi predlažete? Hvala. Čuli smo nekoliko pitanja e, zastupnika Europskog e, parlamenta, a sada imam i dva javljanja za riječ od drugih sudionika. Najprije imamo predstavnika švedskog e, tijela za tržišno natjecanje, pa mu predajem riječ, imate dvije minute. Možete li, molim vas, uključiti mikrofon? Thank you. Hvala. Nadam se da me sad čujete. Najprije e, se želim zahvaliti odboru za ekonomska pitanja i komisiji koji su organizirali ovu jako bitnu raspravu. Članci 101. i 102. ugovora o funkcioniranju Europske unije su ključni i jako su važni za daljni napredak Europske unije e, koja ima za cilj jačanje tržišnog natjecanja, inovacije i prosperitet za građane. Budući da sam radio u e, glavnoj upravi za tržišno natjecanje prije šest godina, sada radim u švedskom tijelu za tržišno natjecanje. E, vrlo dobro sam surađivao i sa Europskom mrežom tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. S obzirom na dosadašnje iskustvo mogu reći da je jako bitno e, imati dobre resurse kako bi se mogle kako bi agencije za zaštitu tržišnog natjecanja mogla obavljati e, poslove za koje su zaduženi, a to je još uvijek e, veoma teško još uvijek je jako teško to postići zbog razlika u nacionalnim sustavima. Veoma je teško europljanima, europskim građanima objasniti e, zašto se trebaju koristiti određene odredbe za tržišno natjecanje u jednoj državi članici, a ne koristiti iste te odredbe u drugoj državi članici. Komisija i Europski parlament su nam pružili priliku da u budućnosti zajamčimo e, korist svim građanima Europske unije e, time što ćemo e, imati iste nadležnosti za sve agencije tržišnog natjecanja. Gospodin Jose Rivas, dvije minute. I molim vas, e, uključite mikrofon. Dakle, sa desne strane imate gum koji trebate pritisnuti. Dobro, u redu, hvala. Želim postaviti pitanje vezano uz ono o čemu je govorio profesor Ženi, kada se zapitao što mi zapravo tražimo. Tražimo učinkoviti sustav zaštite tržišnog natjecanja ili želimo nešto učinkoviti rad tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. To nije jedno te isto. Ja mislim da je bolje imati dobar i učinkovit sustav, a tu se trebamo zapitati pitati što je s postupcima. Nekoliko uvodničara su govorili o bitnim razlikama u postupcima i jamstvima koje nude države članice, a samim tim se postavlja i pitanje postupovnih e, prava e, tvrtki koje su e, predmetom, na primjer, istraga za tržišno natjecanje. Nedavno sam čuo da u jednoj od država članica prošle jeseni e, nije postojalo obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama, što znači da to poduzeće nije imalo uvid u ove utvrđene činjenice. Naravno, to je e, kasnije izmijenjeno kroz upravni postupak e, i e, predsjednik tadašnjeg e, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja je sada smijenjen. Ne znam da li on ima uvid u svoju obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama ili ne. U svakom slučaju mi moramo se Moram uzeti u obzir najbolje prakse, e, rokove za e, prigovor, rokove za odgovor i tako dalje. Moje pitanje je vrlo jasno. Trebaju li nacionalne agencije za e, tržišno natjecanje biti podložne ovim istim jamstvima? Hvala lijepa. Dakle, e, prelazimo sada nakon dva pitanja iz publike ponovo na europske zastupnike. Gospodin Flanagan iz kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa. Ovo su bila zanimljiva izlaganja. Svi govornici su govorili o potrebama da postoje sredstva gospodin Ženi naročito je rekao da ne možemo imati i istovjetni model za sve zemlje. E, ja dolazim iz Irske gdje živi 4 milijuna 600 tisuća stanovnika. E, zanima me što e, se što naši uvodničari misle, bili dva policajca bila dovoljna za cijelu zemlju jer u našoj zemlji nas jako brine način provedbe zakona o tržišnom natjecanju. E, sadašnji povjerenik za poljoprivredu Phil Hogan je još 2005. godine izrazio zabrinutost na tom planu. I e, mislim bi bilo dobro time se pozabaviti, čak možda i razgovarati s gospodinom Hoganom, jer situacija se nije promijenila. E, čini se e, da e, svako irsko domaćinstvo to košta 280 eura godišnje ovakva kršenja tržišnog natjecanja. Dakle, smatrate li da je dva policajca dovoljno za stanovništvo 4,5 milijuna ljudi? Ljudi koji su pod utjecajem kartela već 20 godina pokušavaju izmijeniti naš zakona. Među njima je jedna osoba koja već 20 godina pokušava to e, izvesti pred sud, ali s obzirom na sadašnje zakone i na to tko mora e, tko ima teret dokazivanja, to je gotovo nemoguće. Stoga me zanima bi li netko od uvodničara mogao prokomentirati to činjenicu o situaciji u Irskoj, je li to održivo i smijemo li dopustiti da se to nastavi. E, hvala lijepa na vašem pitanju. Ovim smo zaključili e, sve e, krug onih koji su htjeli postaviti pitanja do sada. Zanima me, želi li možda još netko postaviti pitanje? E, gospodin Švab iz Europske pučke stranke, dvije minute. E, hvala, ja ću govoriti i kraće od dvije minute. E, pozabavit ću se s dva pitanja koja govore o onome što je već rekao gospodin Ženi o suradnji između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i za zaštitu potrošača. U e, mojoj zemlji većina pozornosti je usmjerena e, za zaštitu tržišnog natjecanja, a mnogo manje na zaštitu potrošača. Mislim da je poljski model mnogo bolji, dakle da postoji bolja suradnja, a ne da se spoje ta dva tijela. Dakle, to bi trebao biti jedan e, specifičan način, baš to je rekao i gospodin Lukan. Postoji još jedna stvar koja e, ovdje nema toliko e, veze sa samim mrežama e, u Europi za tržišno natjecanje, već moramo se pitati o tome kako da poboljšamo situaciju na tržištu. Je li dovoljno time se pozabaviti samo za 28 nacionalnih tijela u Europskoj uniji? ili bismo e, to isto trebali primjenjivati i 29. tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja u e, Europskoj komisiji. Hvala lijepa. Želi još netko uzeti riječ prije nego li se vratimo panelistima kako bi oni komentirali ova pitanja i komentare iz publike. Čini se da još jedna osoba želi postaviti pitanje. Molim vas, predstavite se i imate dvije minute za vaše pitanje. Ja sam Pierlo Klej iz booking.com. Čuli smo o pozitivnim primjerima suradnje i e, među e, turističkim agencijama na internetu. E, to s jedne strane pozdravljamo, ali profesor Monti je rekao da je jedna država članica krenula u sasvim drugačijem pravcu. E, zapravo pitanje e, koje mi imamo da je to protivno ciljevima politika jedinstvenog digitalnog tržišta. A drugo, nakon što zakonodavac donese odluku, a nema dogovora, to također nas dovodi u složenu situaciju. <clears throat> Zanima nas s jedne strane kakva je suradnja između Europske mreže i područja zaštite tržišnog natjecanja i s druge strane zaštite tržišnog natjecanja i jedinstvenog digitalnog tržišta. Hvala. Hvala. Ovim zaključujemo izjave i pitanja iz publike. Ponovno ću dati riječ uvodničarima da zaključe. Svatko ima po tri minute i e, predlažem da ovdje počinjemo u obrnutim redoslijedom negoli u prvom krugu, te ću stoga prvo dati riječ profesoru Montiju na tri minute. Hvala. Ne mogu odgovoriti na sva pitanja, ali pozabavili su se sa četiri e, od njih pitanje vezane za rezolucije tržišnog natjecanja koje nije prihvatila državno tijelo kada se radi o turističkim agencijama putem interneta. Ovdje moramo govoriti o zagovaranju, promisanju tržišnog natjecanja i mogućnosti da se nađe najbolje zakonodavno rješenje kako bi se poboljšala gospodarska situacija. Tržišno, agencije za tržišno natjecanje su one koje također daju savjete tijelima koje donose zakone. A e, u Italiji su, je to e, tijelo i e, tako i prigovorilo zakonu koji se je smatralo da ide na uštrb tržišnom natjecanju kad se radi o turističkim agencijama na internetu. Među drugim primjedbama čuli smo i o centralizaciji europskog e, zakona o tržišnim natjecanjima da e, ga se ne bi trebalo pojačati. Međutim, treba e, primjenjivati različite načine, odnosno različite donošenja zakona u pojedinim zemljama e, gdje se pokušava izbjeći kartel i e, dominantan položaj na tržištu. I to se sada izbjegava centralizacija. Nadalje, sama provedba u kaznenom postupku, e, pa ona bi, bi kad bi se provodio kazneni postupak, to bi samo situaciju učinilo još složenijom. Hvala profesore Monti. Gospodin Kazarovskas ima riječ. Ako mi dopustite, ja bih e, radije dao gospodinu Ženiju e, mogućnost da govori prije mene, stoga što on mora na vlak. Hvala. Molim vas jedino gospodine Ženi koristite mikrofon. Postavljeno je puno pitanja na neka bih teško mogao odgovoriti, naročito ona o tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja u Irskoj. Ono što je teško imati odgovarajuću normu s obzirom na funkcioniranje takvih tijela, je, jesu li to administrativni modeli ili pak oni koji mogu uputiti na kazneno gonjenje. Dakle, modeli mogu biti različiti, hoće li se pitanje rješavati u upravnom ili u kaznenom postupku. I tu razlika može biti jako bitna. Ja mislim da svaka država sama treba odlučiti kako želi postupiti i za koji se model opredijeliti. Naravno, ako um, postoji mogućnost kaznenog gonjenja, to povećava troškove ili teret dokazivanja e, puno veći, a e, također u kaznenom postupku stvari se odvijaju sporije nego li u upravnom postupku. Što se pak tiče mogućnosti e, karijere e, gdje se prelazi iz jedne sfere u drugu, radeći na istom području, mislim da treba vidjeti ko e, vodi, jesu li vlastite koji vode, ali pravila nisu previše razrađena. Trebalo bi postojati razdoblje kada se osoba ne bi smjela određeno vrijeme baviti tim postupkom, a s druge strane imate situaciju u Njemačkoj gdje osoba ima neodređeni ugovor o radu i može cijeli život ostati u tom položaju. E, bitno je da se ne e, utječe e, na rad tijela o tržišnom nacenju koji mora raditi neovisno. Treba li biti bolje da tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i tijela zaštitu potrošača surađuju radije nego li se spoje E, tu postoje i pozitivni i negativni aspekti, naročito kada to tijelo donosi pravila. Neću se govarati niti jedan niti drugi model, sve ovisi o situaciji u pojedinoj zemlji, jer i jurisdikcije su različite od zemlje do zemlje. U nekim državama bolje imati dva različita tijela koje tijesno surađuju ne samo u, Europi to ne nalazimo toliko, ali želim spomenuti i mogućnost. E, postoje i države gdje postoji tijelo koje je jedinstveno sa dva ogranka koja nužno međusobno ne surađuju i to može zaista predstavljati problem. Nadalje, e, činjenica e, tko je tu e, sudi i tko e, kazneno goni. Dakle, i tužitelji i suci da su jedinstvene osobe. E, I tu postoje argumenti za i protiv. Ponekad su oni u istoj instituciji i to je u redu. A ponekada se može pokušati nadležnost od nekako e, nadležnosti pristupiti na štedljiviji način jer se poneki predmet e, stalno, stalno javlja. Pa, dakle, s jedne strane možete neke stvari uštedjeti, a s druge strane je možda bolje proučiti stvari neovisno. Dakle, uvijek nužno morate dati neki ustupak. Što se pak tiče samog financiranja, vidjeli ste materijale koje sam dostavio napismeno i tu postoje određene inovativne sugestije vezane za resurse. Ono što je problematično sa neovisnim izvorom sredstava je da on nije izravno vezan za samu količinu aktivnosti i za, u tom slučaju e, može, mogu financijska sredstva jednostavno presušiti. Stoga mislim da trebaju postojati različiti izvori financiranja poput talijanskog modela vezano za pozorizivanje e, poduzeća ili pak regulatorno tijelo, taj model kakav postoji u Portugalu. U osnovi ono što je bitno je da samo e, tijelo e, može dakle funkcionirati. Hvala lijepa. Vratimo se ponovno gospodinu Kazalspesu na tri minute. Komentirat ću neka od pitanja. Među prvim komentarima govorili smo o osobno i institucionalnoj neovisnosti. institucionalna se može upisati u zakon dok je individualna nu teško osigurati. Mislim da je puno lakše privući ljude koji neovisno misle u tijelo koje je samo po sebi neovisno. Dakle, te su dvije stvari e, međusobno povezane kada Agencija za tržišno natjecanje e, se e, e, može dakle pokrenuti postupak protiv države, to je važno. Kolega Ženi je već komentirao aspekte o jednom ili o tome kako se prelazi s jedne radnog mjesta na drugo. E, I e, mi u Litvi zapravo imamo razdoblje kada se ne smije baviti e, tijekom godinu dana tim pitanjima i to bez ikakve naknade. Radi se o jako specijaliziranom području i ljudi nemaju mogućnosti da u nekom drugom sektoru nađu posao, pa zato niti ne žele ući u tijelo. Nadalje, e, postoji e, u Litvi e, vezano za financiranje prijedlog da se Agencija za tržišno natjecanje financira iz prihoda poduzeća koji imaju određenu količinu profita, što bi bilo slično talijanskom modelu. Efikasni sustav tržišnog natjecanja je li to bolje od efikasne agencije za tržišno natjecanje? U idealnom slučaju trebalo bi da bude jedno i drugo dobro, jer E, niti neovisno tijelo e, može jamčiti neovisnost tržišnog natjecanja, niti neovisno tržišno natjecanje, odnosno učinkovito tržišno natjecanje ne može postojati bez učinkovitog tijela. Hvala sada e, sljedeći uvodničar. I ja bih htjela komentirati na pitanje jednog zastupnika o tome treba li postojati e, i kakav odnos treba biti između zaštite potrošača i zaštite tržišnog natjecanja. Smatramo da ne postoji jedinstven model, ali iako se može raditi o dva različita tijela, one trebaju surađivati jer se njihov rad zaista preklapa. Pa je suradnja potrebna. I ja bih rekla da se ne smije svesti sve na suradnju između samo tijela za zaštitu tržnog natjecanja i za zaštitu potrošača. Postoje još mnoga druga tijela koji postoje jako, e, koji imaju velike baze podataka. Regulatori na planu energetike, telekomunikacija, farmaceutske firme, mnogi koji se bave pitanjima zaštite privatnosti podataka. Dakle, ta suradnja bi mogla zaista biti dobra i manje bi se e, gubilo um, informacija i sredstava. A um, važno je također baviti se sprečavanjem kršenja e, tržišnog natjecanja i e, mislim da postoji jedna direktiva koja sada postoji o tome da e, se e, bavi dakle privatnim provođenjem što bi omogućilo da organizacije za zaštitu tržišnog natjecanja mogu tako uložiti privatne parnice na tim planovima. Hvala. hvala. sad za kraj Gospođa Fernandez, imate riječ. Najviše hvala većina pitanja je odgovorena, tako da ću ja odgovoriti na ovo jedno preostalo, a radi se o eventualnoj centralizaciji, odnosno usklađenju zakonodavstva, da li je to pravi trenutak, da li je to dobra mjera ili ne. Kada sam se zalagala za novu usklađeno zakonodavstvo, ono što sam htjela reći jeste da trebamo doista imati e, uniforman niz pravila za poduzeća diljem Europe. Jer situacija takva kakva je sada jeste da, e, na primjer, poduzeća nemaju e, rokove koji su nametnuti, bilo da se radi o uredbi 1 ili 2, čak i u Španjolskoj, u 18 mjeseci se treba donijeti odluka a ako se ima jedinstveno pravilo o roku do kada trebaju poduzeća dobiti odgovor, to će smanjiti ne samo trošak, već pravnu sigurnost će uvećati i to će biti dobro za poslovnu klimu. Dakle, postoje razne stvari koje se mogu napraviti, e, bilo da se radi o poslovnom pravu ili, kao što sam rekla ranije, mogućnost da vlasti donose određene odluke, sve te, sve te ovlasti nisu jednake diljem Europe. Dakle, poduzeća nisu očena sa svim, e, u svim zemljama s jednakim pravilima. Dakle, ako poduzeća mogu raditi diljem Europe, onda bi trebala moći biti ocjenjivana, odnosno suđena na isti način. Slažem se s profesorom Montijem, to sam rekla, dakle, ugovor eh, promicanja nije dovoljno eh, analizirana i ne potiče se dovoljno. To bi trebalo biti napravljeno, tako da imamo zakonodavni okvir diljem Europe koji će biti kompatibilan no u svakom slučaju sigurna sam da je potrebno učiniti da nacionalna tijela za tržišno natjecanje mogu na sudu e, dovesti u pitanje samo na pravila koja nisu u skladu sa e, Europskim zakonom o tržišnom natjecanju. Jer cilj je da se napravi jedan okvir koji će biti kompatibilan u cijeloj Europi tako da se može zalagati za to u cjelokupnom e, zakonodavnom postupku. Zadnja stvar koju želim reći je da suradnja između nacionalnih tijela za tržišno natjecanje, osobito unutar europske mreže tijela za tržišno natjecanje, koja je, ja mislim, ja mislim da je to jako važan instrument za uspjeh, dakle tu mora postati također u toj suradnji transparentnost, jer će to biti jako važno za poduzeća. Ako poduzeća znaju da nacionalna tijela međusobno surađuju, onda će to biti jaka mjera odvraćanja Hvala. Hvala i vama. Ovim dolazimo do kraja prvog panela. Mislim da su javljanja panelista i drugih dionika pokrila veliki broj tema o kojima se raspravljalo i na javnoj konzultaciji pitanje neovisnosti nacionalnih tijela za tržno natjecanje naglašeno je kao ključno pitanje i analizirano je na razne, kroz razne aspekte. Potreba dovoljnih resursa je potvrđena, predstavljeni su i neki prijedlozi glede proračunske neovisnosti te neovisnih načina financiranja. Ovdje također primjećujem i ono što je rečeno glede napetosti mogućih problema između provedbe s jedne strane i, financijskih sredstava s druge. Dakle, kada odluke se donosu, donose protiv, na primjer, državnih tijela, a, a država je ta koja financira nacionalna tijela za tržišno natjecanje pitanje regulatora raspravljano i e, ravnoteža između postupovnih jamstava i donošenja odluka. Dakle, sve su to stvari koje, se, koje su povezane sa javnom konzultacijom. Dakle, komisija će to sve imati na umu i pomno analizirati. Također je tu čitav niz elemenata koji se ne tiču isključivo te javne analize i sve to će komisija pomno proučiti. Ovdje želim evo, navesti tri elementa kada se radi o koordinaciji Europske mreže tijela za tržišno natjecanje. Naravno tu je i spona s javnim odnosno javnom konsultacijom, jer naravno što budu učinkovitija tijela za tržišno natjecanje, to će biti više opremljena da i moći se bolje koordinirati, ali samo želim reći da pitanje koordinacije unutar Europske mreže tijela za tržišno natjecanje je rasprava koja se vodi trenutno i ta se rasprava vodi između s jedne strane komisije, s druge strane nacionalnih tijela za tržišno natjecanje. Pitanje državne potpora je pokrenuto, naravno ovdje je situacija drugačija, Eh, od eh, one, one teme koja se bavi borbom protiv kartela i monopola, jer eh, samo, narušavanje tržišnog natjecanja ovdje bi došlo od samih država i u svakom slučaju to ne isključuje ja, jačanje uloge nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, osobito u smislu modernizacije državnih potpora koje, na čemu radi komisija, provodi komisija zadnjih nekoliko godina. No u svakom slučaju to su dva različita sustava, tako da tako da ih se ne može zajednički obrađivati. A kada se radi o provedbi, želim reći da je direktiva o privatnoj šteti nešto države moraju provesti i rok je prosinac e, tekuće godine. Sve sam želim napomenuti da ovaj panel e, jako opširno analizirao pitanje podjele rada između nacionalnih e, i europskih razina, kako učiniti borbu protiv stvaranja trastova učinkovitijom i to je zadnja stvar koju želim reći i staviti je e, zajedno uz političku senzibilnost ovog pitanja. Dakle, ono o čemu raspravljamo i ovo što raspravljamo danas, ne radi se tu o prebacivanju ovlasti e, s nacionalne na europsku razinu, već suprotno. Tu se radi o podjeli rada između još učinkovitom tu podjelu e, dužnosti s jedne strane europskih i s druge strane nacionalnih tijela. I s tim u vezi želim zahvaliti Petroma panelista na današnjem e, sudjelovanju u raspravi, te zahvaliti svim onima koji su se javili i koji su sudjelovali u raspravi. Najpša hvala, sada ponovno predajem riječ predsjedniku Galtjeriju. Najpša hvala. Hvala vama. Mislim da je ovo bio jako zanimljiv prvi panel, a sada prelazimo na drugi koji se bavi ključnim elementima pitanja kako učiniti ovu podjelu učinkovitijom. Sada imam pitanje sankcija i e, postupka nagodbe među e, unutar država članica a u vezi sa zakonom o tržišnom natjecanju. E, način kako se provodi e, nametanje kazni je drugačije u državnom članicama. U nekim zemljama se može kažnjavati samo posredstvom sudskih tijela, dok u većini to mogu raditi nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. E, često postoji gornji prag od 5% prometa, kao što je to slučaj sa komisijom, no postoje različni načini obračuna, izračuna ovih e, globa. Dakle, pitanje je da li to može dovesti do različitog položaja za e, e, poduzeća, ovisno u kojem nacionalnom režimu funkcioniraju. Postoje neki pragovi od 10% u određenim državama i sve veći broj država e, raspravlja o dodatnim mjerama. Što se tiče programa pokajničkog programa, taj program je više manje sukladan sa programom e, komisije. Pitanje je da li postoje razlike e, u, između država glede smanjenja kazne. Dakle, to su neke teme o kojima vrijedi raspraviti i sa zadovoljstvom ćemo čuti mišljenje stručnjaka glede potrebe za dodatnim mjerama na europskoj razini glede ovih pitanja. Kada smo sastavljali panel stručnjaka, htjeli smo čuti eh, analizu svih mogućih kutova. Imamo eh, ljude eh, predavače, predstavnike poslodavaca, suce i druge. Dakle, sada je prvi govor Paolo Baros, član skupine za poslodavaca u Europskom e, gospodarskom i socijalnom odboru od 2004. godine i potpredsjednik e, portugalskog e, poslodavske udruge poslodavaca. Gospodine Varos, imate pet minuta. Hvala predsjedatelju, govorit ću portugalski. Želimo zahvaliti što ste nas pozvali na ovaj sastanak E, naša druga SES pokazuje koliko je značaj e, e, ovog rada. Mi smo svjesni da partneri CES-a su s vremenom utjecali na djelovanje Europske unije na e, natjecanje posredstvom konkretnih mjera i traženjem dodatnih intervencija određenim sektorima i u suzbijanju protiv e, negativnih praksa e, po poduzeće i U više navrata sam bio izvjestitelj e, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i napravili smo određene prijedloge za poboljšanje djelovanja komisije i bavili smo se sektorima i praksama koji nam omogućuju da budemo relevantni. U Dakle, tu smo mogli raditi sa poslodavcima, sa predstavnicima tvrtki i svim mogućim eh, dionicima tržišta i to je omogućilo da eh, pomirimo određene interese koji na prvi pogled eh, ne mogu biti pomireni. Želio bih danas s vama razgovarati o situaciji u kojoj se nalazi država članica Europske unije koju ja predstavljam Portugal. Dakle, do 2003. godine pitanje tržišnog natjecanja bilo je u odgovornosti glavne uprave koja je ovisila o ministru. Stvorili smo neovisno tijelo za tržno natjecanje, neovisno od vlade od 2003. godine sa pravilom eh, tržišnog natjecanja koje je predstavljalo novinu eh, pravnu inovaciju i u zadnji tri godine smo dobili tri nove stvari, novi zakon tržišnom natjecanju, sud za e, tržišno natjecanje i nadzor i novi status e, tijela za tržišno natjecanje. Ovo je omogućilo da se poboljša sustav zaštite tržišnog natjecanja u Portugalu i da se približimo europskim normama i da restrukturiramo javne službe e, i da dopunimo službom za borbu protiv kartela. Dinamika ovog tijela za tržišno natjecanje je, se razvila i prema brojkama iz 2015. imamo 19 istraga, 9 kartela, 4 o dominantnom položaju, šest vertikalni sporazumi, pet e, presuda, jedna protiv najvećeg poduzeća e, u Portugalu koje se bavi plinom i strujom sa 9,2 milijuna eura kazne, a do toga je došlo zbog njihovog e, e, njihovih odluka koje, su, koje nisu bile u skladu sa E, portugalskim e, normama određenim od strane tijela, portugalskog tijela za tržišno natjecanje. Dakle, mi smo u velikoj vezi sa e, poreznim obveznicima, tako da su napravljeni sporazumi za, na primjer, škole, a to je rezultat rada našeg programa politike oprosta E, glede banaka, prošle godine smo imali velike programe e, za ostambenim kreditima, e, kreditima za poduzeća i imali smo postupak protiv 15 banaka zbog nezakonitog djelovanja, protuzakonitog djelovanja. Što se tiče politike oprosta, imamo određeni instrument koji nam omogućuje da budemo učinkoviti i zadnje tri godine te mjere oprosta su jasne. To je omogućilo da budemo u sukladnosti sa zakonodavnim mjerama koje su i pokrenuli program e, i politiku oprosta, te omogućili poduzećima da reagiraju kada su e, spram e, opasnosti i vođenja istrage i kažnjavanja. 2012. godine u okviru programa oprosta imali smo jasne restriktivne mjere u slučaju e, zloporabe dominantnog položaja i gospodarske ovisnosti. Imamo dva jako važna instrumenta za ostvarenje ciljeva tijekom istrage i e, oprost. Konkretno, što se oprosta tiče, veliki broj, jako veliki broj poduzeća, ali i e, šefovi upravnih i nadzornih tijela mogu biti izloženi progonu i ako određeno poduzeće prvo otkrije svoje sudjelovanje u e, protuzakonitim e, dogovorima, onda ono može dobiti totalni oprost. No, nužno je, nužna je njihova puna suradnja, davanje informacija i dokaza, brz pružanje brzog odgovora na sva posljedna pitanja, neometanje, neremećenje postupka i neotkrivanje trećim stranama njihovo sudjelovanje u istrazi te samo sudjelovanje u kaznenom dijelu. E, predsjedavajući, molim vas da privedete kraj svoje izlaganje. Da, bit ću kratak. Želim e, još samo reći da e, globe predstavljaju 10% prometa prethodne godine mogu biti smanjene ukoliko je poduzeće prvo ili drugo koje je bilo progonjeno i može se doći do smanjenja od 50% maksimalno. Hvala gospođa Eva Edvardson. Sada sutkinja Upravnog žalbenog suda u Stokholmu 2011. godine i predsjedateljica odbora za napredno donošenje e, odluka u, Švedskom, u Švedskoj od 2015. godine. Izvolite, imate riječ. Dame i gospodo, Gospodine predsjedavajući, želim s vama podijeliti iskustvo iz Švedske. Za Švedsku se veoma često govori da je jedna napredna zemlja, ali što se tiče ovog današnjeg pitanja, Švedska kaska za drugim zemljama. U e, Švedskoj e, zapravo se e, mora razmotriti da li bi jedno nadzorno tijelo moglo imati tu nadležnost za donošenje odluka o sankcijama. E, znamo da u nekim državama članicama se primjenjuje takozvani sudski model. U tom sudskom modelu nadležno tijelo ima pravo vršiti istragu o povredi pravila tržišnog nadecanja, ali nakon toga predmet predaje sudu i sud odlučuje o eventualnim sankcijama. Mislim da taj model se primjenjuje također u Finskoj, Austriji i Irskoj. Buduća e, direktiva ili uredba o istražnim e, ovlastima nacionalnih tijela za tržišno natjecanje će biti e, osjetljivo pitanje u Švedskoj ako budemo morali izmijeniti sustav koji funkcionira od 1953. Srećom, švedska vlada je već počela razmišljati o ovom pitanju. Ja predsjedavam eh, vladinim odborom koji razmatra pitanja jačanja nadležnosti tijela za tržišno natjecanje i očekujemo izvješće predočiti u šestom mjesecu ove godine. Dakle, u Švedskoj je ovo već pitanje rasprave, a najviše se usredotočavamo na vladavinu prava, učinkovitost i usklađivanje. Najprije što se tiče reakcija e, poslovanja i političara u Švedskoj kada se raspravlja o tome trebamo li preći sa sudskog modela na administrativni model, e, je pitanje da li je taj model zapravo e, u skladu sa Europskom poveljom o ljudskim pravima. Zapravo mi smo očekivali da će druge države članice prijeći na sudski model, a ne obratno, no međutim do toga nije došlo, tako da smo mi odlučili ponovno razmotriti ovaj administrativni model. No, u e, javnoj raspravi se e, govori o ovim pitanjima usklađenosti sa e, ljudskim pravima. Mi smo obavili jednu studiju u Švedskoj gdje smo obavili intervjue sa 26 osoba iz različitih tih e, nacionalnih tijela za e, tržišno natjecanje i ono što smo vidjeli u ovim e, intervjuima je nepovjerenje između agencija i odvjetnika. Zapravo odvjetnici smatraju da nadležno tijelo Švedske ne može imati tu mogućnost e, nametanja e, kazni. E, želim samo citirati neke od službenika i predsjednika vlade koji kažu da je stav prema Europskoj komisiji ili Europskoj uniji drugačiji u odnosu na stav koji imaju prema nama. A odvjetnici kažu da ako promijenimo naš sustav i ako budemo imali administrativni model, onda e, će e, to biti jedan sustav koji neće biti objektivan. Što se tiče drugog pitanja, pitanja učinkovitosti, e, mi smo pokušali analizirati zbog čega bi administrativni model bio učinkovitiji od sudskog modela. Za ovu današnju raspravu tu ću pokušati pojednostavniti. U 28, ako 28 država članica moraju primjenjivati isti model, moraju imati iste nadležnosti i zbog toga je ova inicijativa o kojoj se raspravlja danas veoma bitna za cjelokupnu raspravu u Švedskoj. Ipak, E, ja još uvijek radim na ovom izvješću, ne znam koje će biti odluka e, švedske vlade i švedskog parlamenta, jer uvijek postoji onaj argument ako nešto ne funkcionira, nemojte to mijenjati, a dosadašnji sudski model dobro funkcionira u Švedskoj. Ja jesam došla do e, zaključka da je povjerenje u sustav veoma bitno. Mi ovdje raspravljamo o usklađenim ovlastima za istrage. Da li to znači da sva nacionalna tijela treba imati iste ovlasti kao i komisija ili govorimo o nekim drugim ovlastima? Mislim da je komisija e, jako dobro rekla da treba postići ravnotežu uzimajući u obzir e, vladavinu prava i postupovna pravila. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik Guido Lobrano koji je koordinator za jedinstveno tržište i pravne poslove, zadužen je za tržišno natjecanje i e, potpore, državne potpore. I također e, predsjednik skupine za tržišno natjecanje u odboru. Gospodine Brano, izvolite. Hvala i hvala vam što ste me pozvali na ovaj sastanak. Business Europe je također i konfederacija poduzeća. Stoga smo ovu raspravu e, pratili e, sa veoma budnim interesom, a također smo E, saslušali i mišljenja poslovnog okruženja općenito koje također trebamo uključiti u ovu raspravu jer ponekad mogu biti i oni žrtve kršenja pravila. Mi moramo imati jedan pravedan sustav zaštite tržišnog natjecanja. Ako pogledamo e, ciljeve uredbe iz 2003. godine sasvim je jasno da e, se, se trebalo ojačati nadležnosti e, tijela za zaštitu tržišnog e, natjecanja kako bismo imali bolju provedbu e, svih propisa, a komisija u tom slučaju se mogla fokalizirati samo na one E, najbitnije slučajeve. No međutim u ovoj uredbi nije predviđena izmjena zakona o e, samim sankcijama, rokovima i tako dalje, ovisno o tome je li tijelo koje provodi e, propise komisija ili agencija za tržišno natjecanje. Ciljevi su jako jako bitni i mi se slažemo sa učinkovitijom provedbom koja će dovesti do bolje integracije na jedinstvenom tržištu i pravednije konkurentnosti na tržištu. To će također dati i pravnu sigurnost e, poduzećima. No, ipak e, tu postoji i jedna percepcija koja je preidealistična što se tiče stvarnosti na terenu i percepcije poduzeća da većina agencija za e, tržno natjecanje veoma dobro obavlja svoj e, posao. A imali smo primjere da na primjer neke agencije jednostavno ne daju pristup obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama što nije u skladu sa onim što zahtijevaju odvjetnici ili situaciju u e, zemljama središnje i istočne Europe gdje jedno e, a, tijelo za zaštitu e, natjecanja traži od poduzeća da mu dostavi sve dokumente ko, s kojima raspolaže u roku od sedam dana bez mogućnosti odlaganja e, odgode roka što je jako što je nemoguće jer samo prikupljanje svih dokumenata bi zahtijevalo više tjedana. Dakle, e, time odgovaramo, e, time je i naš odgovor na pitanje komisije e, bio možda i predetaljan, ali smo htjeli reći da moramo detaljnije sagledati postupke koji se primjenjuju u svim državama članicama i da se ti postupci moraju primjenjivati na dosljedan način. Zaštita potrošača je također bitna, ali mislim da i tu postoji razlika u u odnosu na to da li se radi o komisiji ili e, tijelima za zaštitu e, tržišnog natjecanja. Što se tiče sankcija, e, opća percepcija je da većina agencija već raspolaže sa nizom sankcija koje idu od 10% na dalje u odnosu na povredu prava, a Također e, postoji i e, pravo na e, saslušanje, pravo na prigovor, proporcionalnost, e, vremenski rokovi, pravni lijek. Evo švedski primjer, e, već sam i čuo za njega i nije mi iznenađujuće da je to jako dobar primjer sustava u Europi. E, to je učinkovit sustav i može nam služiti kao dobar primjer. Zaključno želim reći da je najbolji ishod e, cijele ove vježbe taj da sve agencije u Europskoj uniji E, se zalaže za razmenu najboljih e, praksi o kojima je komisija govorila i 2011. godine. Ove najbolje prakse možda nisu savršene, ali su dobar primjer onog što e, nam može služiti kao temelj za uspostavljanje zajedničkih standarda. I na kraju želim još se kratko osvrnuti samo na pitanje pokajničkih programa. To je ključan program za borbu protiv kartela. Na nacionalnoj razini vidimo da ne postoji jednak e, sustav, e, te je sasvim jasna poruka da moramo imati e, zajednički sustav koji će e, objasniti poduzećima da će dobiti imunitet ukoliko se prijave za pokajničke programe te da e, će taj pokajnički program se primjenjivati na, u svim državama članicama i da neće doći do drugačijeg ishoda ako se prijave u nekoj drugoj državi članici. Hvala lijepa. Izolde je e, imenovan za u, eh, u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja u Irskoj u kolovoz 2010. godine i ona radi u odjelu za promidžbu. Hvala. Eh, Irsko je gospodarstvo maleno i eh, stoga je za nas vrlo važno da imamo dobro tržišno natjecanje. Mi smo zemlja koja puno izvozi i trebamo e, dakle omogućiti isto tako da i tvrtke koje dolaze kod nas se mogu razvijati i raditi inovativno. I mi želimo zaštititi i tvrtke i e, potrošače od dominantnog položaja na tržištu. S obzirom da mi pokrivamo cijelo gospodarstvo, velike i male tvrtke, e, zato je potrebno imati odgovarajući sustav kazni ovisno o e, tome o kakvom se prekršaju i e, veličini tvrtke radi. E, s obzirom da su veliki karteli oni koji najviše krše situaciju, zato imamo kaznene mjere koje mogu ići od diskvalifikacije na tržištu pa do i zatvora. U Europi e, smo e, bili prvi e, koji smo kaznili nekoga za dogovor cijena i gdje osoba i završila u zatvoru. Do sada su izrečene 33 kazne po pitanju dogovara o cijenama. Obrana, dakle, je obrana u kaznenom postupku jer se mora dokazati e, nekome da je počinio kazneno djelo e, izvan svake sumnje. I e, radi se također o javnim raspravama pred sudom, pa prema tome javnost vidi o čemu se radi i shvaća da se radi o ozbiljnim kaznenim dijelima. Međutim, naš ustav nije prikladan za drugačije vrste prekršaja, na primjer kada se radi o e, sporazume, odnosno dogovorima o distribuciji. Tada se iznose ekonomski argumenti i to nije u redu kada postoji e, porota koja takvo iznoženje dokaza može zbuniti jer se radi o stručnim ekonomskim pitanjima. Možda bi tu a, građanska parnica bila jednostavnija. E, međutim, građanski sudovi odnosno baš kao i mnogi upravni sudovi u velikom broju europskih država, ne mogu izdavati e, određene vrste kazni. E, mi kao agencija nemamo mogućnosti da izdamo pravni lijek ili kazne. Sve to rade samo sudovi. I e, mi smo također e, pokrenuli postupke protiv e, mnogih tvrtke koje su se dogovorile za cijene i bilo je slučajeva kada bismo rado zatražili plaćanje globe, ali to nismo mogli zatražiti u okviru našeg sustava. I moramo reći da je e, sve u e, gospodarstvu povezano i moramo paziti kako e, se izvještava o takvim praksama, jer e, mnogi slučajevi izvještavanja o tome utječu na cijelo gospodarstvo. E, mislimo da je potrebno da postoji i upravni i postupak i kazneni postupak jer to može utjecati ne samo na situaciju zaštite potrošača i tržišnog natjecanja u Irskoj, već u cijeloj Europi. Što se tiče same inicijative i decentralizacije, e, e, smatramo da Europska mreža e, za agencije za tržišno natjecanje je zaista jako dobra i radi se o stvarnoj mreži gdje srodna tijela iz tijela Europe surađuju. E, mi e, razmjenjujemo informacije, ne samo neke činjenice, već i o tome koje su naše najbolje prakse. To je za moju e, organizaciju bilo jako važno i a, također i za tijela u Irskoj koje se bave zaštitom potrošača. E, žao mi je da nismo e, imali ranije takve, e, takvu mogućnost suradnje i da je nemamo s nekim drugim tijelima. Hvala. Hvala lijepa. Sada riječ ima Filip Marcen koji je profesor e, na College of Europe. On je također i odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom po pitanju tržišnog natjecanja e, gdje je savjetovao kako državna tijela, tako i tvrtke. A on se također bavi pitanjima tržišnog natjecanja e, u otocima na Alamanšu. Hvala lijepo. Moram reći da postoji e, područje gdje minimalni standardi e, mogu biti pozitivni. Prema mojem iskustvu, a vjerojatno i vašem, do suradnje dođe najprirodnije i najbogatije kad se e, to od njene načini obveza. I Međutim, ako nam se kaže da moramo raditi na određeni način, to nije stvarna suradnja. Jer stvarna suradnja među mrežama jest bitna po mom sudu na, ako se radi na osnovi neovisnosti i brzo suradnje. I e, mislim da to vrijedi i za ovu mrežu za tržišno natjecanje i e, suradnja nas ne smije spriječiti da e, se e, bavimo našim ključnim pitanjima kao što je učinkovito provođenje provođenje tržišnog natjecanja. I moram reći da sam ustanovio da ako se to kaže da je to zapravo nešto što na engleskom jeziku izvuči isto kao i Europska mreža za suradnju među agencijama tržišnog natjecanja. Pitanje trebamo li imati jednu jedinstvenu agenciju e, po pitanju e, pokajničkih programa. Moramo paziti, radi se o tvrtkama koje su prekršile zakon mi zapravo želimo da se kako na nacionalnom, tako i na europskoj razini dobro surađuje. moramo vidjeti budemo li imali jedinstveno tijelo, hoće li suradnja biti dobra i može li se to primijeniti na kršenja prava tržišnom natjecanju baš svake tvrtke. E, mi mislimo da sadašnji sustav prilično dobro funkcionira, ali uvijek se može poboljšati. Treba u ranoj fazi surađivati s Europskom komisijom, mislim. I ja e, tu e, također naglašavam da je dakle potrebno ranije komunicirati. E, mi smatramo da jedan upravni sustav upravnih tijela i nametanja kazni bi bio učinkovit i razmjeran način nametanja kazni na tom području. Treba u to uključiti i određena e, jamstva za pravičnost. Mi e, strankama u našem tijelu omogućujemo da imaju pristup E, sudskom predmetu i tu komuniciramo i mislimo da je to ključno. Mi također priopćavamo sve naše odluke, ne samo strankama, već i javnosti. I zato ih moramo dobro obrazložiti jer mi e, želimo pokazati svima što je bit ovog posla. U današnje vrijeme imamo mnoge nove poslovne prakse, kod nekih od njih postoje do ograničenja vezana za poslovno ponašanje. I e, mnogo toga je zapravo nešto što ja nazivam staro vino u novim bocama. Moramo dakle E, naš rad ažurirati. Moramo uzeti u obzir različite stavove i različite situacije u pojedinim državnim agencijama. A u našem tijelu, u našoj mreži moramo bolje surađivati ranije i brže. A što tijela trebaju napraviti kada se radi o sankcijama? Definiranje metodologije je zaista bitno i e, mora postojati suradnja među državama članicama. Morali bismo e, napraviti zajedničku e, mrežu toga i kakve se mreže trebaju dati. Također, vrlo je važno da filijale utječu na matične tvrtke koje bi trebale izraditi dobre poslovne prakse a tijela za tržišno natjecanje moraju se dogovoriti o učinkovitoj provedbi određenih vrsta sankcija. Administrativne kazne su važne e, kako bi e, se mnoge stvari napravili na vrijeme. Tu sam upravo načinio i prošli tjedan i ne smijemo se ograničiti samo na kazneni postupak, već moramo mnogo toga rješavati građanskom parnicom. Da li ja ovdje želim reći da sva tijela moraju imati ovlasti? Ne. Ali e, treba e, moći reagirati kada postoje razlike u pojedinim nacionalnim sustavima. Vrlo je bitno da uočimo da postoji potreba za reformama te da sve što se radi mora biti srazmjeno samom kršenju. Zaključno moram reći da mi u europskoj mreži mehanizam, ali ona bi bila, bio bolji kada bismo brže i ranije u podređenom postupku surađivali. Trebamo dakle imati minimalne standarde, ali ja mislim da bi bilo vrlo dobro da radimo na drugačiji način, te da na prirodniji način ostvarimo suradnju i da imamo učinkovito u provedbu mjera vezanih za tržišno natjecanje. Hvala. Prije nego predam riječ zadnjem govorniku, dopustite da vas posjetim da imate obrazce za javljanje koje trebate popuniti koliko se želite javiti. Za sad se većina zastupnika Europskog parlamenta javila sudjelovala u raspravi, tako da ohrabrujem i druge da sudjeluju. Zadnji govornik u ovom panelu jest Jervin van Jerven, odjetnik koji izbavio bavi nacionalnje već 25 godina, partner je u Link Ladersu u Briselu predstavlja svoje klijente pred Europskom komisijom i drugim tijelima. E, isto tako sudjeluje u sudskim raspravama. Izvolite imate riječ. Hvala predsjedatelju. Želio bih napraviti nekoliko kratkih uvodnih komentara o postupku nagodbe i osobito kada se radi o europskom postupku nagodbe i e, nacionalnim postupcima nagodbe uz vaše dopuštenje želim bih iznijeti četiri elementa. Prvi, kao što smo rekli, postupak nagodbe je važan instrument u među instrumentima kojima raspolažu vlasti. toga, Europska komisija s pravom potiče nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja da e, uspostavi postupak nagodbe. Kako bi on bio uspješan i učinkovit, mora biti privlačan potencijalnim pokajnicima. A predvidljivost je najprivlačnija u tome svemu. Dakle, treba bi napraviti poduhvat, e, poduzeti određene mjere kako bi trebalo provesti program i da bi potencijalni pokajnici mogli sigurno znači da će biti uključeni postupak nagodbe. Kao drugo, provedbene institucije moraju raspolagati valjenim e, ovlastima Naime, kada se ponosi zahtjev za imunitetom, čak i unutar Europske unije, takav sam zahtjev ne pruža zaštitu na nacionalnoj razini, no istovremeno ponekad može biti teško predvidjeti da li će otkrivanje optužbe za kartel biti nešto što će biti progonjeno na razini Europske komisije ili na nacionalnoj razini. Naime, Europska komisija i sama nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja dali su korisne smjernice za to sve kako bi se poduzeća kako bi poduzeća imala učin valjane smjernice, no Postoje određeni niz primjera gdje su predmeti bili razotkriveni na europskoj razini, ali se na kraju njima bavilo na nacionalnoj razini. Europska mreža tijela za tržišno natjecanje i njihov postupak nagodbe je jako važan i ključ sustava jeste takozvani summary application procedure, što bi bilo što bi bio skraćeni postupak, no ipak postoje još određeni izazovi, a ja bih sada ukazao na dva među, na dva najvažnija. Kao prvo, zaštita zaposlenika, odnosno pojedinaca. Ukoliko se poduzeće prijavi za postupak nagodbe na razini Europske unije, onda se ne izlaže opasnosti ako se obraća i sjenu, dakle tu zaposlenici nisu izloženi opasnosti. No ako se time bavi nacionalna razina, onda postoji opasnost za zaposlenike jer čitav niz država članica ima predviđene sankcije za pojedince. Tako da i dalje postoji pitanje kako posredstvom skraćenog postupka zaštititi pojedince, što je jako važno, jer suradnja sa zaposlenicima je jako važna i njihova zaštita kako bi postojao valjan postupak nagodbe. Dakle, treba vidjeti da li se ta zaštita odnosi na njih i to je jako važno pitanje koje treba riješiti. Drugo pitanje je sljedeće. Program postupka nagodbe podrazumijeva da podnositelj zahtjeva treba imati istu zaštitu na nacionalnoj zaštiti, dakle po skraćenom postupku, kao i na europskoj razini. Naravno, na podnositelju zahtjeva jeste da podnese valjan zahtjev e, relevantnim nacionalnim tijelima, odnosno nadležnim tijelima i pravovremeno. A ako se to napravi, onda zaštita treba biti simultana no, nažalost, s obzirom na način kako je proveden prenesen u nacionalno zakonodavstvo postupak nagodbe u određenim državama od strane nacionalnih, određenih nacionalnih tijela zaštite tržišnog natjecanja, tome nije uvijek slučaj, no uvijek imamo situaciji ljudi koji imaju potrebna zaštita na europskoj razini, a onda se to prebaci u nadležnost e, nacionalnog tijela zaštitu i onda nije došlo do zaštite i ta osoba bila izložena opasnosti. Evo, zaključno želim reći da mislim da je važno da bude veća usklađenost i vjerujem da Europska komisija i države članice trebaju tražiti dalju i veću usklađenost. To je do sad napravljeno, napravljena određena blaga harmonizacija. No, ako želimo doći do cilja, mislim da e, tu usklađenost treba e, napraviti zakonodavnim putem. To je u svačijem interesu, jer to će polučiti veću predvidljivost i samim tim učinkovitije postupke nagodbe diljem Europske unije i na razini Europske unije i na nacionalnoj razini. Najljepša hvala. Hvala vama. Hvala svim eh, panelistima na jako korisnim i zanimljivim izlaganjima. A sada prelazimo na pitanja i javljanja sudjenika Prvi govornik je izvjestitelj za 2016. godinu, izvjestitelj za tržno natjecanje ti Najpše hvala predsjedatelju. Kao prvo želim reći da je ova inicijativa jako dobro došla jer ovo je vjerojatno jedini forum eh, na kojem se raspravlja na europskoj razini kako nastaviti sa novim eh, modernim eh, načelima za zaštitu tržišnog natjecanja. No, ovaj put bih želio spomenuti tri konkretna predmeta gdje smo na europskoj razini, konkretno želim reći, navesti mađarski primjer. Prvi slučaj jest Dobro. Prije nekoliko godina devet poduzeća e, na razini željenice je napravila kartel. Imali smo jednog zviždača koji je dobio pomilovanje. I a u biti poduzeće tog zviždača ispostavilo se da je vla, u vlasništvu ministra vanjskih poslova vlade Mađarske. U drugom slučaju Mislim da trebamo imati jasnija pravila transparentnosti, a opet se radi o mađarskom slučaju gdje se jednostavno isključi tržišno natjecanje, kao što se to desilo u industriji igara na sreću. Vlada je ukinula sve licence, napravila grupaciju toga svega i to predala u ruke jedne osobe, a to je bio najbolji prijatelj predsjednika vlade. I treći posebni slučaj koji želimo ovdje navesti jeste nešto se tiče javne nabave, postupka javne nabave. U svim slučajevima mislim da svakako moramo imati puno transparentnija pravila na europskoj razini, čak i onda kada je potrebno dakle posegnuti za europskim direktivama i doista zalažem za još jednu dodatnu razinu pravnih nagodbi u kojima bi trebali sudjelovati tijela koja mogu čak i poništiti nacionalne odluke, odnosno odluke donesene na nacionalnoj razini. Hvala najprej. Hvala vama. Sljedeći govornik je Andreja Švab. hvala predsjedatelju. Želio bih e, postaviti četiri pitanja. Moram reći da nisam siguran kome ih trebam uputiti, tako da vam najprije želim zahvaliti na odličnim e, izlaganjima i neka mi odgovori tko god smatra da može odgovoriti na njih. A prvo, to sam već spomenuo na prethodnom panelu, mislim da je očigledno i jasno da bi bilo dobro doći do bolje usklađenosti u kontekstu sankcija i postupaka nagodbe Neko moje pitanje je sljedeće. Da li bi to trebalo obuhvatiti i Europsku komisiju, jer svi mi trebamo igrati po istim pravilima, tako da i sama Europska komisija kao Europska Dakle, da li Europska institucija koja je zadužena za provedbu ovih pravila treba biti podvrgnuta tim pravilima? Drugo pitanje, malo se nadovezuje na zadnje izlaganje, izlaganje gospodina Van Herna. Kaže, želimo stvoriti pravi poticaje za poduzeća koja su sudjelovao u kartelu i pokrenuo postupak nagodbe. Evo, ja sam prije dvije, tri godine bio izvjestitelj i mi smo ponudili e, dobrovoljnu schemu nadoknade, kompenzacije poduzećima i ako se poduzeća prijave za to, da li bi to trebalo e, biti rečeno i u postupku nagodbe da bi trebalo vidjeti kako će to sve biti obračunato i analizirano. Zatim prelazim sad na treću točku koja je čisto pravne prirode. želimo ojačati funkcioniranje nacionalnog tijela za zaštitu tržišnog u kontekstu europskog zakonodavstva, želimo ih ujediniti, no zar ne bi trebalo vidjeti kako se na sudskoj razini ta nacionalna tijela mogu e, zaštititi sama postupak sankcioniranja i nagodbe trebali se postaviti da se zajamči njihova totalna neovisnost kako bi same mogle da se stupaju na sudu. Znači, hvala. Hvala. Sada predam riječ gospođi Gular. Najpša hvala, predsjedniče. Hvala vam eh, što ste došli. Ja imam dva niza pitanja. Prvo, Dakle, svima je nama jako stalo do tržnog natjecanja, do politike tržnog natjecanja, jako nam je stalo do činjenice da sankcioniranje i provedba rade na uniforman način, no ipak e, uviđamo zadnjih godina je stvorena e, bankovna unija koja se odnosi samo na eurozonu uz jako specifične posljedice na tržno natjecanje. Dakle, htjela bih da nam vi kažete kako sagledavate taj aspekt jako konkretno i kako se može zajemčiti e, jedinstvenost tržišta koje se ne tiče sviva, a drugo, želim se malo izložiti opasnosti, postaviti pitanje koje niko u Briselu ne želi postaviti. Dakle, što po vašem mišljenju se dešava u slučaju Brexita? Dakle, da se slažemo s tim da ili je netko unutra ili je van i u tom slučaju ako želimo poštovati e, volju e, britanskog naroda onda bismo trebali malo više intervenirati u Briselu i manje, manje, manje strahovati e, toga da se kaže istina, dakle to je odluka koja će imati određene konsekvence e, i na unutarnje tržište i na financijska tržišta. Hvala. Hvala sada Paloma Lopez Vermeho. Dobar dan, najviše hvala predsjedniče. Mislim da se ova rasprava o relativnoj učinkovitosti instrumenta sankcioniranja e, kartela ili e, na sustav nagrađivanja za raskrinkavanje kartela, mislim da je to sve jako zanimljivo, no donekle se pitam koliko je to učinkovito i koja su ograničenja. Evo par pitanja. Rasprava ovisi o razini sankcija. Ako sankcije visoke u slučaju zloporabe, onda su slabi e, slabi poticaji da se prokaže e, e, monopol. Evo jedan primjer. U Španjolskoj kazne predstavljaju jedva posto prometa i zakonodavstvo u brojnim slučajevima smanji, uveliko smanji te kazne. Dakle, tu se radi o jako slabim iznosima koje ne možemo smatrati proporcionalnim i dovoljno disuazivnim. Mislite li da je takva tendencija smanjivanja manjivanja kazna e, generalizirana? Ja ovdje ne govorim o e, usklađenosti, jer na europskoj razini se to već vidjelo kada se radi o utaji poreza i njegovog e, recentnog istraživanja vidjeli smo da to jedva da uznemiri multinacionalna poduzeća. Dakle, na koju razinu to treba sve podići i pojačati ulogu sankcija kako bi se zainteresiralo e, dionike za borbu protiv e, monopola. Zatim, ovdje se govori o strukturi tržišta koja bi trebala biti prirodno konkurentna, no jasno je da postoje brojni oligopoli, odnosno monopoli koji sudjeluju na tržištima koja trebaju biti E, regulirana i država djeluje tako što štiti velika privatna poduzeća. Evo još jedan primjer. U Španjolskoj e, elektroindustrija je tako da se, da je se komisija konačno pozabavila njima. Vidi se da ostvaruju iznimno visoku dobit. Tu dobit plaćaju naravno poduzeće i naši sugrađani, a E, vidimo da s druge strane amortizacija starih e, hidroelektrana je puno veća od vrijednosti eksploatacija tih instalacija. Dakle, kada se poveže to pitanje s pitanjem o kojem se raspravlja na prvom panelu, ne mislite li da je jačanje instrumenta e, sankcioniranja da bi trebalo biti, imati na umu ovlasti istražne ovlasti tijela, nacionalnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Konačno, kada se radi o javnom sektoru, javnom upravljanju, bankovnom sektoru, evo zaključno, kada se radi o transparentnosti i računovodstvenoj transparentnosti, mislim da e, tu imamo temeljne indikatore kako bi se odredilo da li neko ima teže monopola i to treba sankcionirati. Htjela bih čuti da li biste pristali da se u okviru e, da se na da se određuju dakle sankcije u sektorima kao što je poljoprivreda kako bi se suzbila e, borba protiv, e, odnosno nekonkurentno djelovanje. Hvala sada Marcija Hortes. Hvala. Najprije želim čestitati komisiji i parlamentu na ovoj inicijativi. Jako je dobro što ste sada organizirali ovu raspravu od 2013. godine. Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja e, zajedno surađuju i sama povest te suradnje je dosta pozitivna. E, naročito kada govorimo o programima e, oprosta, iako tu postoje određena ograničenja, e, ako uspijemo ukinuti ta ograničenja i imati jedinstven temelj rada Agencija za tržišno natjecanje imat ćemo bolju pravnu sigurnost. U okviru e, pokreničkih programa želim napomenuti i važnost politike sankcija kako bi ovaj program oprosta bio zaista učinkovit. Ovdje je priprema najbitnija jer to je najbitniji instrument Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kada dolazi do najštetnijih e, predmeta, na primjer predmeta postojanja kartela. Dakle, ako postoji program oprosta, onda moramo imati i mjere koje će biti proporcionalne i odvraćajuće, ali isto tako te mjere moraju biti iste u svim zemljama Europske unije, jer e, ako imamo jedinstveno unutarnje tržište, onda moramo imati i jednake e, programe e, oprosta kao i jednaka pravila i sva ta pravila se moraju na isti način primjenjivati u svim državama članicama, odnosno na svim tržištima. Stoga bi stručnjaci nam mogli reći koji bi to bio temelj na kojem bi mogli izgraditi zajedničku metodologiju i, e, i izračunavanje kazni koje bi se onda primjenjivale na isti način u svim zemljama. Hvala. Gospodine predsjedavajući, ja također želim e, pozdraviti organiziranje ovako bitne rasprave E, u posljednjoj raspravi smo čuli i ono što moj ured ima reći o ovome, a ja sada želim reći da je ovo uspjeh Europe, naročito malih e, gospodarstava e, i to je ključno za značaj tržišne politike, odnosno zaštite tržišnog natjecanja zato moramo na lokalnoj razini učinkovito provoditi politiku u svim državama članicama. Drugi komentar, kao što je to već rečeno, suradnja unutar europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, izgradnja kapitala i korištenje iskustava iz različitih agencija, različitih država članica. To je zaista od ključne važnosti i to je ideja koja nam se dopada u budućnosti bismo mogli iskoristiti ona iskustva koja imamo o predmetima vođenim u drugim agencijama za tržno natjecanje kako bismo mogli pojednostavniti postupke i ujednačiti ih. U slučaju Irske predsjedavajuća osoba odbora za zaštitu e, tržišnog natjecanja je govorila o tome. Zanima me na koji način se bavite predmetima u koje su uključene jako bitna poduzeća ili osobe. Postoje neki slučajevima gdje je postupak e, obustavljen. E, znam da postoji, mora postojati ravnoteža između vođenja postupka pro, u određenim e, predmetima koji su jako značajni, naročito poduzeća koje zloupotrebljavaju vladajući e, položaj. U tom slučaju se loše ponašanje može izmijeniti samo uz pomoć sankcija, ali da li su one sankcije koje sada imamo na raspolaganju dovoljno i e, prikladne i da li možemo E, ići čak do e, sankcije zatvaranja osoba kako bismo poslali pravu poruku. Moja procjena rada Irske agencije za tržišno natjecanje je takva da u budućnosti moramo bolje i E, učinkovitije raditi s drugim kolegama kako bismo se borili protiv e, slučajeva poduzeća koja zloupotrebljavaju vladajući položaj. Hvala. Hvala najljepša. Gospodin Flanagan. Hvala. Ovo je ponovno bila jako zanimljiva rasprava. Imam pitanje koje želim e, uputiti gospođi iz Gogine. Vi ste rekli da u Irskoj e, politika tržišnog natjecanja je još bitnija. Ja se slažem s tim, ali isto tako ste rekli da Irska nameće sankcije kartelima, no međutim nisam u to siguran i htio bi nešto više o tome čuti. Vi ste spomenuli 33 predmeta koliko ja znam. 2008. E, i 2006. godine smo imali predmete, a što se tiče naftne kompanije iz 2006. godine moramo e, reći da ovo nije bio uspješan predmet, jer kako e, su oni kako, zbog čega je ova kazna nije bila proporcionalna profitu ovog poduzeća. Što se tiče predmeta trans, tu nismo imali također prikladnu e, sankciju, odnosno kaznu. Ako se radi o poduzeću koje ostvaruje 20 e, e, tisuća eura profita. Dakle, kako možemo reći da postoje zapravo dobre sankcije koje se nameću u kartelu kad stvarnost to ne pokazuje? Ja zaista stalno slušam ove 33 predmeta, e, ali e, ne znam koji je učinak e, ovih mjera. Gospođa Fernandez je govorila o jako zanimljivim stvarima i modela u Švedskoj. Što vi mislite o toj mogućnosti da se zapravo e, kazneni e, zakone primjenjuje u velikom broju slučajeva kada bi bilo bolje primjenjivati građansko pravo. Zato se nešto sigurno mora učiniti po ovom pitanju. Mislim također da je da bi bilo dobro da nam se odgovori jesu li sankcije koje se propisuju zaista prikladne. Bilo bi dobro da u povjerenici čuju, da čuju i ono što je govorio povjerenik za poljoprivredu u Irskom eh, parlamentu. Ja zaista mislim da se ništa nije izmijenilo i zanima me vaše mišljenje o tome jer mislim da Irska ne primjenjuje dobre e, kazne na kartele, već e, upravo suprotno. Hvala. Prije nego što predam riječ e, uvodničarima ovog drugog panela, želim vidjeti žele li još neki sudionici uzeti riječ ili pak članovi prvog panela, možda i oni žele doprinijeti ovoj raspravi? Ne. U redu, u tom slučaju predajem riječ Evi Edvardson. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Na samom početku želim reći da je vrlo zanimljivo što zemlje koje imaju taj administrativni ili sudski model su e, Finska, Švedska i Irska, odnosno one koje imaju takozvana mala gospodarstva, model malog gospodarstva. A gospodin Švab, ako sam dobro shvatila, je postavio e, jedno pitanje o kojem trebamo raspravljati. Naravno, moramo imati e, slične odnosno usklađene ovlasti za donošenje odluka, ali pitanje koje se ovdje postavlja je to jesu li ove ovlasti, uključujući i ovlasti istrage, iste koje komisija ima danas. Mislim da bi bilo e, obavezno surađivati s komisijom. Mi nemamo zakon koji nam to nameće u Švedskoj, a to je pitanje koje moramo razmotriti. Također, e, gospodin Lopez je postavio pitanje sankcija koje su možda preniske. Pa da, moramo uskladiti e, način nametanja sankcija, ali ja sam sudac e, i možda imate povjerenja u sud, ali ne možete tražiti od sudova da donose svi iste odluke, jer tu se postavlja pitanje proporcionalnosti. I to pitanje se može razmotriti na različite načine u različitim državama članicama. Hvala, gospodin Lobano. Zahvaljujem. Želim komentirati tri pitanja koja su postavljena. Koordinacija, sankcije i oprost. Što se tiče koordinacije, to je bio zaključak e, mog uvodnog izlaganja. Mislim da poduzeća zaista žele vidjeti da europska mreža tijela za zaštitu tržišnog natjecanja traži e, jaču raspravu o boljoj koordinaciji i nudi specifične instrumente na raspolaganje tijelima za tržišno natjecanje. Dakle, e, bitno je uspostaviti suradnju između poduzeća i europskih mreža tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i kada govorimo o e, programima e, oprosta, ovaj ova mreža mora biti otvorenija, mora uključiti poduzeća i potrošače. Mislim da bi bilo dobro da E, mislim da to bi bilo dobro kako bi agencije zaštitu tržišnog natjecanja bile zaista upoznate sa e, onim što se zaista dešava na terenu. I gospodin Švarc je postavio pitanje da li komisija treba biti dio ovog. Ja sam i na samom početku rekao da e, komisija E, izdaje e, smjernice za najbolje prakse. One su izdate 2011. godine i zapravo pitanje bi trebalo biti postavljeno iz drugog ugla. E, svi bismo morali imati istu povijest primjene ovih pravila temeljeći se na ovim smjernicama. Glede pokajničkog programa, tu postoji i pitanje deontologije koje možda ne vole svi raspravljati, ali moramo biti pragmatični i imati pragmatična rješenja. Ja mislim da je ovo dobar instrument za suzbijanje kartela. No, međutim, možda nismo sve pokrili u ovom programu. Ako je izbor ili e, ne otkrivanje kartela ili ne nuđenje imuniteta, mislim da ćemo ipak odabrati e, opet program E, oprosta jer na taj način ćemo barem otkriti neke od njih. Dakle, kao što sam rekao, moramo biti pragmatični, a možemo se zapitati da li ovaj sustav takav da omogućuje jedinstven, e, postojanje jedinstvenog sustava. Mislim da da mora postojati jedinstven sustav pokajničkih programa jer na taj način će ovi koji sudjeluju u kartelima e, zaista htjeti sudjelovati u ovim programima ukoliko su oni ujednačeni u svim državama članicama. Glede sankcija, jesu li one dovoljne ili ne, mislim da Europska komisija nameće dosta visoke sankcije. E, svaki put se to objavi i u tisku. To ima odvraćajući učinak, sigurno. Jako mi je teško komentirati o razini sankcija na nacionalnoj e, razini, ali sigurno one moraju biti dovoljno visoke da imaju taj odvraćajući e, učinak. Ali taj odračajući učinak e, ne dobivamo samo kroz sankcije, već e, isto tako i kroz otkrivanje određenih povreda prava, a to ide ruku uz ruku uz e, kaznene, uz E, sankcije iz kaznenog prava. Ne moramo govoriti nužno o zatvoru, ali možemo govoriti o određenim kaznama koje se izriču u okviru kaznenog e, postupka i e, sigurno da bi one također imale taj odvraćajući učinak kada bi svi predmeti zaista prolazili kroz ovaj postupak kaznenog progona. Hvala, gospodin gospođa Gogin. Zahvaljujem. Dosta toga zanimljivog je, je rečeno. Većina u, e, ide u prilog boljoj harmonizaciji. Mi u okviru mreže pokuš, pokušavamo postići e, ovu blago usklađivanje e, koliko to možemo učiniti u Irskoj. Imamo, nemamo program pokajnički program, to prepuštamo e, sudskim tijelima koji imaju pravo e, na pomilovanje i imaju pravo voditi istrage. Moramo vidjeti e, ko ima koje nadležnosti. U našem slučaju tu nadležnost imaju sudovi koji također moraju procijeniti koja je krivnja E, poduzeća. To nije u e, rukama našeg e, sustava. Postoje i kazne E, zatvora. Mislim da je jedna osoba provela jednu noć u zatvor zato što nije platila kaznu, ali to se radi više o nepoštivanju odluke suda nego o e, mjeri koja je iskazana zbog nepoštivanja pravila tržišnog e, natjecanja. U svakom slučaju sankcija mora biti proporcionalna počinjenom kaznenom dijelu. Hvala, gospodin Marcen. E, zahvaljujem. Par komentara. Kada sam bio u odboru za trgovinu i kada je su predložene nove nadležnosti za Agenciju tržišnog natjecanja Ujedinjenog kraljevstva, moram reći da u e, praksi to nije bilo jako dobro prihvaćeno. prihvaćeno ono što je bitno je da mjere ne budu pravno obvezujuće, ali da budu dobro shvaćene, jer e, inače dovode do nesporazuma. Također, e, politički pritisak e, ne smije utjecati na utvrđivanje prioriteta obrade određenih predmeta. Jako je bitno znati što točno tražimo i e, zato imamo na raspolaganju testove dobrog funkcioniranja tržišta gdje možemo doći do dokaza kroz analizu i iznaći odgovarajuća rješenja. Tu je ponekad potrebna i politička intervencija e, ali ne uvijek. Samo to želim e, naglasiti kada već govorimo o transparentnosti. Ja sam malo čas rekao da nam je potrebno više komunikacije. Što se tiče programa e, oprosta, ne znam da li bi tu rana komunikacija bila potrebna ili ne, ali u svakom slučaju u budućnosti moramo bolje koristiti resurse, moramo e, davati konkretne predloge za poboljšanje skraćenog e, postupka kroz e, jačanje dijaloga i to će nam e, omogućiti da se usredotočimo na specifične aspekte ovog pokajničkog programa koji sigurno ima i određene nedostatke. Glede kazni moramo vidjeti koja je odgovornost tvrtki E, koje su nadležne za svoje filijale i e, moramo vidjeti kako se mogu naplatiti e, kazne uzimajući u obzir sve okolnosti u kojima je počinjeno kazneno djelo. I na kraju što se tiče Brexita ili ne znam kako da ga nazovem, ja također e, ne mogu komentirati o tome. Ali sasvim je jasno da mi i dalje želimo nastaviti suradnju, ranu komunikaciju sa Europskom mrežom tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i svim našim kolegama u državama članicama. Hvala najljepša, gospođa Van, gospodin Van Gerven. Evo samo kratko, tri kratka komentara o e, pitanju e, gospodina Štvaba i glede dobrovoljnih naknada u okviru direktive. O tome se treba govoriti u programu oprosta, ali mislim da e, kompenzacija i oprost moraju biti jasno razvojeni instrumenti koji se trebaju e, primjenjivati samostalno, a pitanje kompenzacije ili naknade je pitanje koje ne možemo e, miješati sa programom oprosta. Drugo, netko je to već rekao, glede razine sankcija koje nam se čine relativno niske Također postoji smanjenje kazni u slučaju dobre suradnje i tako dalje. E, ali mi moramo učiniti sve što je u našoj moći da, da poduzeća surađuju sa vladama, to možemo učiniti samo ako im ponudimo e, odgovarajuće mjere. Na taj način ćemo i smanjiti štetu koja je načinjena na tržištu Europske unije. U prošli, proteklih nekoliko godina smo uspjeli smanjiti štetu koja je e, napravljena. A glede sustava One Stop Shop za program oprosta ili daljnu harmonizaciju, mislim da je ovdje bitno ako se radi o obvezatnoj harmonizaciji, da ona se zasniva na dobrim načelima, te da bude dobro i dosljedno e, provedena u svim državama članicama. To je naš najbitniji prioritet. Ako imamo pravno obvezujuće usklađivanje programa oprosta, onda će ti programi vjerojatno biti e, poboljšani, na primjer, kroz zaštitu pojedinaca e, jer kroz pravno obvezujuće usklađivanje morate unijeti i element e, nadzora od strane Europskog suda, a to je nešto što će sigurno unaprijediti cijeli sustav. Hvala. Gospodin Obrana je htio odgovoriti još e, dodati. Evo samo par e, riječi koje želim o samoj koordinaciji. <clears throat> Jer ehm, same agencije su različite. Neke od njih ne vide razloga za boljim koordiniranjem i takvim sustavom. Ali ako e, imamo neformalnu koordinaciju, onda poslovni svijet ne vidi rezultate. Um, um, u nekim e, mlađim državama članicama e, postoje probleme u samim agencijama, te iz tog razloga mislim da bi bilo dobro ojačati sustav e, koordinacije. Još jedna stvar na koju se želim osvrnuti jest veza između oprosta i kompenzacija gdje se poziva na nedavnu direktivu o e, obeštećivanju i e, to je e, sustav gdje bi se trebao, koji bi se trebao uspostaviti prilikom van sudskih nagodbi. Sve ovo što je sačinjeno predstavlja jake instrumente, međutim želimo li dobar program oprosta koji će biti učinkovit, onda treba tražiti da tvrtka e, treba dobiti imunitet, ali mora dobro surađivati sa tijelima e, za zaštitu tržišnog natjecanja. Treba vidjeti kakva je situacija unutar jedne tvrtke, jer tu direktor može se obratiti upravnom odboru i reći evo kakve mogućnosti imamo, možete se obratiti e, samom e, nadležnim vlastima i tražiti da e, uđemo u program oprosta, a kada vas oni pitaju kao pravnog savjetnika što e, će se dogoditi, morate im moći reći da, ćete dobi, da će dobiti potpuni imunitet. Prema tome moramo imati e, dobar i jak sustav ako želimo da tvrtke u njega uđu. Hvala lijepa. <clears throat> Drugi panel je vrlo koristan i zanimljiv, pa ću sada dati riječ Johannesu Leitenbergu za konačne e, primjedbe. E, predsjedavajući, dame i gospodo, htio bih se zahvaliti odboru Ekon, njegovom predsjedniku, e, članovima i tajništvu. Hvala im na organizaciji današnjeg e, saslušanja i hvala vam svima što je današnje jutro proteklo u e, dobrim i dinamičnim raspravama. Bilo je to stimulativno i e, to će biti jako dobro za rad komisije u budućnosti. Dobro je da parlament, nacionalna tijela, ljudi iz prakse, poslovni svijet i društvo općenito izražavaju interes za tijela za zaštitu tržišnog natjecanja Europske komisije i ona u državama članicama. I ako je uopće bilo potrebno dokazivati da nacionalne agencije imaju ključnu ulogu u provedbi zaštite tržišnog natjecanja u Europi, onda smo te dokaze jutros dobili jer njihova je uloga da pokaže da je jedinstveno tržišne pravično, dobro funkcionira i da je uloga Europske unije ovdje značajna. Provedba na nacionalnoj radini omogućava potrošačima da imaju bolji izbor roba, usluga i bolje cijene. To isto tako znači da tvrtke koje se nalaze na jedinstvenom tržištu rade u kontekstu ravnopravnosti, što je najbolji temelj za rast, otvaranje radnih mjesta i inovacije u cijeloj Europskoj uniji. Dati podršku nacionalnim agencijama za tržišno natjecanje i e, dati im odgovarajuće instrumente kojima mogu raditi kako bi bili učinkoviti, to je nešto o čemu se danas puno govorilo. Zahvaljujem se svim uvodničarima. Oni su naveli mnoge važne teme i rekli i potvrdili da je potrebno djelovati. Naravno, ne postoji standardni model provedbe ne radi se o tome da e, europske pravila treba kopirati na nacionalnoj razini, već da ona trebaju biti krovna pravila za nacionalne agencije. Nacionalna tijela moraju moći donositi neovisno svoje odluke i to bez ikakvih pritisaka. Označeno je naime kakva jamstva mogu dobiti u tom smislu. Potrebna su im također i dodatne ovlasti i e, mogućnosti da dobro rade svoj posao. Kako bi se to postiglo, čuli smo različite prijedloge, između ostalog mogućnosti istrage e, kako bi se spriječilo da dođe do skrivanja, odnosno razotkrivanje E, skrivenih dokaza jer to predstavlja veliki izazov u ovom digitalnom dobu. Govorilo se također i o sankcijama i čuli smo da ne osloniti se isključivo na kazneno pravo može biti dobro za provedbu. Govorili smo o borbama protiv kartela i e, programu oprosta te tvrtke moraju, koje su u kartelima, ako žele iz toga izaći, moraju s naše strane dobiti jasne dokaze i jamstva da će to moći napraviti. Suradnja postoji, ali mora se moći poboljšati. Spomenuli smo i druga pitanja. Neki od vas smatraju da bi e, bilo dobro ojačati suradnju među agencijama za tržišno natjecanje i drugim agencijama, naročito udrugama za zaštitu potrošača. Postoji potreba za ravnopravnim uvjetima za sve, a nacionalna eh, agencije za zaštitu tržišnog natjecanja mogu tu imati veliku ulogu. Borba protiv trustova i kontrola spajanja poduzeća je nešto što vrijedi svugdje i mora se primjenjivati. Po pitanju pak bankarstva, zakonodavac je e, odredio ulogu komisije, naročito opće uprave za tržišno natjecanje, koje su ključne za e, danje razvijanje jedinstvenog tržišta. I za kraj, kao što je rekla povjerenica Vestager, potrebna je, potrebno je imati veća jamstva, jamstva u postupovnim e, procesima u e, državama članicama. I još pitanje treba li komisija preispitivati svoja pravila. To je nešto što stalno radimo i ja sam počeo raditi prije više od 15 godina na području tržišnog natjecanja i e, stalno se pravila preispituju i sve se pretresa barem jednom, ako ne i dva ili tri puta. Trenutno raspravljamo o tome kako da bolje pomognemo nacionalnim agencijama za zaštitu tržišnog natjecanja, a to nikako ne znači da ne preispitujemo i vlastitu ulogu. Sada moramo naročito pomoći našim e, kolegama iz nacionalnog tijela da zaista se opreme svim e, nužnim alatima kojima već raspolaže Europska komisija. Možemo li omogućiti nacionalnim tijelima da rade više možemo li poboljšati europski sustav u cjelini što je bitno, to smo raspravljali jutros, vidjeli smo da je bitno i jedno i drugo jer sustav ovisi o tome, sustav će biti dobar koliko svi njegovi dijelovi budu dobri. Komisija je saslušala današnju e, raspravu i e, pažljivo ćemo sve proučiti prije nego li što poduzmemo daljne korake. Na osnovu onoga što smo čuli, e, povjerenica će odlučiti što je najbolje poduzeti. Kao što nam je jutros rekla, moguće je donijeti i zakone, međutim to još uvijek treba e, preispitati i proučiti. Hvala svima vama koji ste pridonijeli ovoj raspravi. Hvala gospodine predsjedniče što ste organizirali. Hvala predstavniku komisije. Slažem se da je današnji događaj bio zaista bitan kako bi se moglo uvidjeti postoje li uvjeti da se ide korak dalje u donošenju zakonskih propisa u svrhu usavršavanja našeg sustava zaštite tržišnog natjecanja. Mislim da smo vidjeli da postoji konsenzus o tome da je došlo do manjeg poboljšanja, iako i da se može e, poboljšati, iako sustav djelomične decentralizacije dosta dobro funkcionira. i e, imamo vrlo specifična pravila na području tržišnog natjecanja. S jedne strane najveću e, moguću uniformnost radi e, ovlasti nad pravilima kako bi jedinstveno tržište dobro funkcioniralo, a s druge strane imamo i možemo samo i imati decentralizirani sustav. To je apsolutno jedinstven primjer mm, ako to uspoređujemo primjerice s e, monetarnom politikom ili e, je to drugačije i kada se radi o podijeljenim nadležnostima kao što je slučaj sa bankovnom unijom. Što se pak tiče i provedbe, vidimo da je to nužno. Imali smo centraliziranu provedbu, djelomičnu decentralizaciju sada. Mislim dakle da bismo trebali ići e, korak dalje u jednoj trećoj fazi, što ne bi značilo povratak dalje u centar. Već, kao što je povjerenica rekla, sustav treba ostati cjelovit, a istovremeno uzeti u obzir proporcionalnost i specifičnosti u odnosu na svaku pojedinu državu članicu. Kao što je govorio Aristotel, kvaliteta znači pravedna rješenja, jednaka rješenja, ali e, treba dakle ponekada jednake stvari kada se primjenjuju na e, različite kontekste ne donose uvijek ista rješenja. Administracija se dakle treba pozabaviti i pitanjem upravnih kapaciteta jer to je e, uvijek teško Treba dakle vidjeti kako, koji bi trebao biti najbolji mehanizam na čemu se treba prvo poraditi. U svakom slučaju parlament je spreman na raspravu koju smo sada započeli i parlament je spreman kako sudjelovati u takvoj jednoj raspravi, tako i e, sudjelovati u zakonodavnom postupku e, zaštićujući tržišno natjecanje i e, zaštićujući istovremeno i potrošače. A treba raditi na daljem e, razvoju i inovaciji našeg sustava. A mi smo naravno spremni u budućnosti raspravljati s vama i pitanje možda jednog e, solidnijeg i bolje definiranog zakonodavnog okvira na planu tržišnog natjecanja. To je naravno zapravo jedna, jedan novi aspekt svega toga. Vraćajući se na jutrosne saslušanje, mislim da smo njime postigli značajan korak naprijed. Parlament je također pozvao na veći element harmonizacije i primjene boljeg provođenja e, i instrumente kojima će se dati da, da se to omogući agencijama za zaštitu tržišnog natjecanja. Hvala svim sudionicima, hvala predstavnicima komisije i još jedna logistička e, e, primjedba Zamolit ćemo e, sve vanjske sudionike da izađu iz e, ove zgrade kroz izlaz koji se nalazi na, u prizemlju ove zgrade. To je radi novih mjera zaštite i sigurnosti.